Uh, uh, Dragi kolege, mislim da smo većina tu. Zamolit ću vas da zauzmete mjesto. Htjela bih usvojiti dnevni red vrlo brzo s vašim suglasnošću. Vjerojatno znate već da smo otkazali točku dnevnog reda broj 5, dakle izvješće Kleva o informacijama koje prate prijenose sredstava. Također i šestu točku sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financijnog terorizma. To je od eh, gospođe Karinš eh, izvješću i isto tako smo odgodili usvajanje eh, Odgledali smo glasovanje o točki dnevnog broj 10, ključni informativni dokumenti za investicijske proizvode. Sutra ćemo započeti sa radom u 10 sati, prvo ćemo imati razmjenu u europskom semestru. Sve ću, sva ću druga priopćenja dati kasnije, nakon što, eh, nakon rasprave sa gospodinom Barnijevom, dakle sutra počnemo u 10 kao što sam rekla, a razmjena sa nacionalnim parlamentima bit će popodne od 3 do 4.30 i zatim ćemo ponovno nastaviti sa poslom e, odbora, dakle to vrijeme ćemo posvetiti nacionalnim parlamentima. Sada bih izražala dobrodošlicu povjereniku Velika je čast imati ovu priliku kako bismo spravili o najnovijim razvojima na financijskim tržištima. Vi ste se upravo vratili sa sastanka eh, Ekofina u Vilniusu, tako da sam sigurna da ćete govoriti o nekim novim inicijativima, eh, Inicijativa o financiranju malih i srednjih poduzeća, eh, europski sanacijski mehanizam, što znači da bi zemlje članice mogle sudjelovati u tome i mislim da je vrlo dobro vrijeme danas kada održavamo ovaj jer je ovo e, dan nakon e, datuma kada smo imali prije nekoliko godina kolaps Lehman Brothersa. Isto tako ovaj tjedan u novinama primjećujem da imamo puno izvješća o glavnim bankarima, Bob Diamond iz Barclaya, na primjer, koji kaže da nam je potrebna veća transparentnost, da nam je potrebna veća standardizacija i veću zaštitu e, potrošača na tržištima i da se nije dovoljno postiglo što se tiče e, banaka koje su prevelike da bi ih pustili da propadnu. Dakle, možda je ta njegova izjava sada malo e, došla kasno, no sigurno nam je da znamo zašto nam je to potrebno i sigurna sam da nam je isto tako jasno da smo dosta toga postigli u ovom kratkom vremenu. Imamo mnogo članova odbora koji bi vam htjeli postaviti pitanja, pa vas molim da započnemo. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Dobar dan svima, svim članovima odbora. Želim malo dati vam ohabrenje. Susreo sam više puta gospodina Dajmana ovih proteklih e, tri godine, kad kad u bankarskom miljeu susrećem mnogo ljudi koji imaju vrlo kratkoročno pamćenje. A što se mene tiče, ja sam rekao i ja sam naglasio da nemamo pravo niti vi niti ja imati kratkoročno pamćenje što se tiče razloga i posljedica povezanih sa ovom bankarskom krizom čiju smo dakle sad imali upravo petu godišnicu što se tiče kolapsa Lehman Brothersa. Ja nemam kratkoročno pamćenje i u tom e, dobrom e, duhu moramo nastaviti raditi na financijskoj krizi, moramo biti ustrajni, ali još nismo na kraju našeg puta i sigurno sada nije došao trenutak e, da budemo zadovoljni sami sa sobom. No, unatoč tome, kao što je to rečeno i na sastanku G20 u St. Petersburgu i e, isto tako u određenom smislu na sastanku Ekofina gdje sam prisustvovao u subotu, e, moramo reći da je objektivno gledano sada vrijeme da kažemo da smo dugo radili kako bismo izvukli prve zaključke iz te krize i e, da vidimo da smo dobili određenu potvrdu za to. Ministri i čelnici koji su bili prisutni na sastanku su jasno naglasili i ohrabili su nas da nastavimo u tom smislu. Naglasili su da e, smo napravili dobar posao što se tiče uspostavljena e, relativne, moram priznati, relativne stabilnosti i općenito pokretanja rasprava što se tiče financijskog sektora. No, uvaženi zastupnici, za mene je sada e, trenutak za oprez i za djelovanje, više nego za e, bilance ili za to da budemo sami sa sobom zadovoljni. Imamo tri e, osi, imamo nastavak strukturnih reformi u svim zemljama članicama kojima nedostaje dinamika i konkurentnost, moramo popraviti javne financije i e, ako mi dopustite da kažem isto tako postaviti e, prve e, instrumente za usklađivanje upravljanja što se tiče proračuna i kao treće ono što je naš današnji zadatak to je jakost financijskog sektora. Ova situacija u financijskom sektoru se poboljšava iako je to sve još relativno. Razina kapitalizacije velikih europskih banki je trenutno usporediva s onima u Sjedinim američkim državama i trenutno je iznad minimalnih zahtjeva sa razinom kapitalizacije koja je bolje kakvoće i koja ima, koja iznosi 11%, to su barem brojke koje smo čuli na sastanku u Vilniusu, e, koje nam je isto tako predočila Europska središnja banka. Kažem da još ima mnogo toga za učiniti. Imamo kao prvo jedan veliki prioritet, to je bankovna unija. To je naš najveći zajednički projekt, e, mogu to reći sada pred vama, rekao sam to i u Strasburu e, prije e, važnog glasovanja o tome. To je vrlo važno za vanjske promatrače imat ćemo glasovanje o zlouporabi tržišta, imat ćemo glasovanje o hipotekarnim kreditima i imat ćemo isto tako jedan vrlo važan dosije o bankovnom nadzoru u eurozoni. Također bih vas ovom prilikom podsjetio da kako bismo uspostavili bankovnu uniju u eurozoni, je bilo potrebno, a i dalje će biti potrebno izraditi jedinstveni pravilnik 28. zemalja članica Europske unije, jer bankovna unija se sastoji od toga da uspostavimo jedinstveni pravilnik unutar eurozone, no isti taj pravilnik kako bi bio integriraniji, kako bi bio učinkoviti je e, potreban za eurozonu, ali taj nam pravilnik još treba, on još nije do kraja dovršen. Imamo i pitanje kapitalnih zahtjeva. Kada pomislim na fragmentaciju bankovnog sektora, onda vidim da smo učinili veliki korak sa ovim e, tekstom koji će učvrstiti i ojačati banke, ali ostaje i drugi, drugi dosjeji za povećanje veće koherentnosti bankarnog sustava. Radi se o e, fiskalnoj politici, radi se o upravljanju, radi se i o socijalnim pitanjima. To su sljedeća pitanja koja su pred nama. Što se tiče jedinstvenog pravilnika, Peter Simon to zna, imamo tu i pitanje zaštite e, štednih pologa, imamo i pitanje direktive o sanaciji banaka. Dakle, još i dalje imamo puno posla kako bismo učvrstili bankarski sektor, ovaj jedinstveni pravilnik koji treba provesti e, na integriraniji način e, putem e, raznih mehanizama, a imamo i dosije gospodina Gigolda i gospođe Tyson. Ministri su dugo raspravljali o tom e, pitanju tijekom ručka u petak. Ja sam sudjelovao i na tom sastanku. Što mogu reći o tom ručku? To je bila vrlo izazovna rasprava i to je i normalno budući da je ovo pitanje vrlo složeno, kako pravno, tako i financijski gledano. Utvrdio sam e, opću predanost ministara, a i guvernera za napredak i to za brzi napredak po ovim pitanjima. Nitko ne dovodi u pitanje da je hitno uspostaviti ovaj drugi stup bankovne unije u Europi. Rasprava se odvijala s jednim dijelom o e, pravnoj osnovi prijedloga, dakle članku 114 ugovora, koje mi unutar naše pravne službe komisije i Središnje Europske banke smatramo e, dobrim temeljom, dakle članak 114, onaj koji se odnosi na unutarnje tržište, mislimo da je on najkorisniji i najoperativniji za izgradnju ovog drugog stupa bankovne unije i za pokretanje općenito cijelog, e, cijele, cijele bankovne unije. Moram isto tako reći da buduća promjena ugovora bi mogla, kao što je to gospodin Šojba rekao i drugi, e, omogućiti konsolidaciju sustava. No, mi možemo pokrenuti e, taj postupak e, čim je taj dokument usvojen, dakle uz ovaj trenutni ugovor. Postoji pitanje o ulozi komisije u ovom obliku u kojem je predložen, opseg primjene kao i uvjeti financiranja. Možda ću se na to još osvrnuti tijekom vaših e, primjedbi, no ja sam spreman vrlo dinamično raditi na tome, kao što smo to učinili što se tiče pitanja nadzora banaka. Moja jedina granica je da na kraju uspostavimo sustav koja radi i e, kojim ćemo izvući stvarno zaključke iz ove krize e, kako bismo imali sustav koji je spreman u hitnim slučajevima reagirati, e, jer trenutno imamo takav sustav da ne znamo kako odlučivati o tome svemu zajedno. I stoga moramo potražiti rješenja u tom okviru i uz tu primjedbu sam ja spreman pronaći kompromise, naravno uzevši u obzir e, mišljenja parlamenta i vijeća ministara. Osim bankovne unije i ovog jedinstvenog pravilnika kojeg treba dovršiti, imamo i e, različite inicijative e, na, koje, kojem trenutno upravo radite. Već sam spomenuo zlouporabu tržišta. Gospođa McCarthy je predstavila prošli tjedan upravo to pitanje. A ja bih rado da zemlje članice, njima ću uputiti e, pitanje, da odmah prijeđu na provedbu i primjedbu ovog teksta o zlouporabi tržišta gdje se tiče o pitanju etičnosti financijskog sustava. Samo kratko da naznačim e, kako bi vam dao opću sliku e, još e, neke dosije koje, na kojima trenutno radimo i mnogi su već tik pred dovršetka. Imamo MIFID sa izvjetiteljem Ferberom i tu se radi o tome da, ostvarimo jednu od naših glavnih angažmana u okviru G20. Imamo i e, dosije Omnibus 2. I tu mislim da ćemo za nekoliko tjedana završiti s tim dosijom. Zatim imamo e, pitanje uredbe o središnjoj depozitarnoj agenciji. Gospođa Kay Swinburne je tu izvjestiteljica i litavsko predsjedništvo se nada da će dobiti e, opći stav i to u dogledno vrijeme o tome. A zatim imamo i jedan dosije potrošača E, koji je vrlo e, bitan za ovu našu godinu 2013. Imamo PRIPS, imamo posredništvo u osiguranju sa izvjestiteljom Langenom, imamo UCIC 5 e, sa izvestiteljom Svenom Gigoldom i imamo prijedlog direktive do kojem je jako stalo sa izvjestiteljem Jurgen Kluteu, to je pristup za sve europljane osnovnom bankovnom računu i nadam se da ćemo dobiti odlučujuće suglasnosti o tome prije sljedećih izbora jer se radi tu o potrošnji i koji pokazuje e, jasne korake, korake Europske unije koji su smjerene prema građanima. Glasovanje parlamenta o direktivi o hipotekarnom kreditu gdje je izvjestitelj gospodin Sanchez Presedo je također nešto što je jedan dosije sa vrlo jakim građanskim aspektom. Zatim imamo e, i e, dokumente koji su vezani uz loše funkcioniranje financijskog sektora, govori se i o, transparentnosti i usporedivosti bankovnih e, troškova, radi se o pojednostavljenju promjene bankovnog računa, o uslugama plaćanja, o e, referentnim podacima i isto tako o nečemu e, što, čemu se govorilo proteklih dana o paralelnom bankarskom sustavu. Komisija će u studenom predstaviti sve kako predstaviti dakle, svoje prijedloge. A radi se isto tako i o nastavku izvješća Likanen o strukturnoj reformi banaka. I e, vrlo je važno bilo ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Na kraju krajeva bi spomenuo nešto što e, je pitanje gdje sudjelujete s odborom Juri a koji se tiče ovog okvira za nadzorom, za regulacijom i za općom transparentnostu koju želimo uspostaviti. E, to je reform e, revizorskog sektora, e, pitanja koje se tiču borbe protiv pranja novca i nefinancijsko izvještavanje tvrtaka. Na kraju bih zaključio slično kao što sam i počeo i to tako da vam spomenem sve ono što se tiče više produktivnog kapitala nego financijskog kapitala. Želimo izgraditi jače temelje, transparentnije temelje, zdravije temelje i želimo ponovno uvesti razloge, uvesti e, odgovornosti u financijski sektor kako bi se stvarno stavili e, u usluge građanima i e, industriji, a ne samo e, kako bi se bili zatvoreni u sebe kao što smo to mogli primijetiti u zadnjih 20 godina. Imali smo i zelenu knjigu o dugoročnom investicijom. Ta knjiga je još uvijek na analizi, dobili smo mnogo odgovora i e, tome se veselim. Vidimo da postoji velika razmjena mišljenja kako bismo preokrenuli tu situaciju kako bismo imali proaktivna dinamična rješenja za gospodarski rast, kao što smo to i započeli sa e, investicijskim fondom e, što se tiče socijalnog poduzetništva ili, na primjer, e, jedan dosje koji sam ja pokrenuo koji se tiče crowdfundinga. Moram reći da nije sada došao trenutak da budemo zadovoljni sami sa sobom, trebamo biti oprezni, trebamo djelovati. u ovom trenutku, pet godina nakon e, Lehman Brothersa, će ovi dokumenti konačno stupiti na snagu, a prije svega građani, posebno oni najskromniji koji najviše pate i dalje pate od posljedica financijske i gospodarske i socijalne krize. I stoga ponavljam da moramo biti oprezni, da moramo biti angažirani, jer je to uvjet za ponovni gospodarski rast i to je uvjet za pravi politički odgovor na e, javljanje populizma posvuda u Europi. Hvala vam na vašoj pažnji i veselim se vašim pitanjima. E, Dobro kolege, imam popis 17 pitanja, 17 osoba koja žele postaviti pitanje. Mislim da ukoliko svi surađujete, poštujete pravila koja su uspostavljena, nisam ih ja e, uspostavila već odbor i koordinator, dakle 5 minuta za pitanja i odgovor. Što znači da imamo 25 minuta, odnosno tamo prilike koliko imamo ljudi na popisu, povjerenik u 17 sati mora otići, tako da možemo odmah započeti u ime EPP-a, Sean Paul 5 minuta, pitanje i odgovor. Hvala vam, predsjednice. I eh, hvala, povjereniče. Imate pravo kad kažete da trenutak nije došao niti za samozadovoljstvo, niti za podvlačenje crte, jer nismo još završili s radom i pred nama još nekoliko mjeseci. Međutim, eh, moramo biti iskreni i reći da je puno toga ostvareno. Vi ste nas podsjetili na čitav niz eh, tekstova koji su u pripremi Govorili ste i o tjesnoj suradnji između parlamenta i vijeća, kao i o nužnoj i odlučujućoj ulozi Europske komisije. Kada vidimo odakle smo krenuli i gdje smo sada i kamo dolazimo, mislim da moramo ipak insistirati na ovoj ključnoj ulozi koju je imala Europska unija u reguliranje i sređivanje stvari u ovoj krizi. E, ne smijemo reći da e, ima previše propisa u Europi i da Europa nije reagirala. Upravo suprotno. Iz ovoga što ste vi rekli, govorili ste o problemima procjene e, situacije u američkom bankovnom sustavom i u onom u Europi. E, mnogi promatrači koji se smatraju poznavateljima smatraju da je europski bankovni sustav slabiji od američkog. Što vi o tome mislite? Hvala, izvolite povjereniče, možete i odgovoriti. E, radi se o pitanju koje je zaista vrlo važno. Treba zaista podsjetiti koje su razlike između naša dva bankovna sektora i načina na kojih mi obrađujemo. Podsjećam vas da je europski bankovni sektor sasvim e, raznovrsan i financira 75% našeg gospodarstva, dok je u Sjedinjim američkim državama ta brojka od 25%. Capital Requirement direktiva od broj 4 odnosit će se na preko 8000 e, banaka, 8330 banaka, dok se u Americi će se takve odredbe odnositi na svega šačicu banaka, njih 25. Postoji mnogo međuovisnosti e, među bankama s ove i s one strane Atlantika. Kao što je to rekao i gospodin Rija u ime Europskog bankovnog tijela i predstavnik Europske središnje banke, situacija se uvelike poboljšala. Vlastiti kapital banaka se uvećao, a e, vlastiti kapital sada u prosjeku predstavlja 11% banaka. Jedan podatak Mm, Europskog bankovnog e, tijela kaže, a ovdje moram reći da mi imamo ipak više nego što je bilo predviđeno. 400 milijardi više od onih 7 od 9%. Međutim, e, postotak u kvartir 1 je veći kod nas što se tiče e, odnosa e, efekta poluge isto tako za risk weighted assets mi smo ovdje odnosi se na 32 za Europu, a 34 za Sjedinje američke države. Zapravo svi ti podaci su sasvim solidni moramo ipak putno pratiti ovu situaciju jer e, mnogo je banaka u Europi, više od 8000 banaka, neke od njih su manje, neke su veće i zbog toga e, testovi otpornosti koje će provesti Europska središnja banka će imati visoku važnost. Hvala, završili smo ovdje u pet minuta. Sljedeće pitanje, da postojeće Peter Simon u ime grupa socijalista i demokrata. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala na vaše izlaganje o bankovnoj uniji. Moje pitanje se tiče njemačkog e, stava, pitanja koliko ćemo ovdje stvarno zaštititi poreznog obveznika, koliko ćemo stvarno moći završiti bankovnu uniju. Komisija je, i to je dobro, imala vrlo dobar prijedlog za, za hm, izmjenjujući sustav Europskog fonda za razrješenje jedinstvenog e, mehanizma za razrješenje. To znači da bismo stvarno mogli ponovno uspostaviti pravila na rad e, Europske europskih banaka. No, njemačka vlada se tome suprotstavlja, ona ima sumnje na koju nitko ne daje odgovore. Komisija je predstavila sa gospodinom Asmunsenom, predstavnikom njemačke vlade, da su te zabrinutosti samo političke prirode. E, Njemačka je u takvoj e, situaciji da više ne sudjeluje u razvoju izgradnje Europske unije, već da sada sprečava činjenicu da se zaštiti porezne obveznike. Upravo ste malo prije rekli da unatoč tome želite nastaviti na ovom zajedničkom putu, da unatoč tome želite i dalje nastaviti s ovim prijedlogom. Znači li to konkretno da te sumnje, te zabrinutosti Njemačke primate s jedne strane na znanje, no, s druge strane u e, uh, običajenoj pravnom postupku, zakonodavnom postupku, zanemarujete to i da i dalje to mislite završiti ili mislite li da će Njemačka imati uspjeha sa ovom politikom da e, zarađuje na korist poreznih obveznika? Povjerenike, izvolite. D'abord l'union bancaire. Prije svega što se tiče bankovne unije, podsjećam vas na činjenicu i važno je uvijek podsjećati na to. E, temelj za sve to je jedinstveni pravilnik. I još jednom moram reći kao u uvodnom izlaganju da najprije trebamo imati jedinstveni pravilnik, a tek tada možemo uspostaviti bankovnu uniju, zato što bankovna unija znači da za banke postoje pravila nadzora i rješavanja koje će biti ista za sve zemlje Europske unije, ali koje će se u eurozoni na gotovo federalan način primjenjivati zato što postoji sistemski rizici i prevelike veze između države i banke. Dakle, Gospodine e, Simon, to je prvi aspekt. Drugo, bankovna unija ima dva stupa. Prvi stup je nadzor. Hvala vam puno što ste to u tako velikom broju izglasali prošlog tjedna. Znate, gospodine Simon, bilo je mnogo rezervi i kritika e, koje su bile izražene. Podsjetimo se kada sam ja predložio taj jedinstveni pravilnik u um, bankovnoj uniji u Europi. Ja razumijem e, ono što kaže Njemačka i ja na to polažem veliku pozornost jer je to važno. A drugi stup je ključan. Mi smo, kao što ste vidjeli putem Europskog fonda za rješavanje i upravnog odbora za rješavanje koji će predstavljati dakle tijelo koje će o tome odlučivati. Dakle, mi kroz to želimo raditi učinkovito. Objektivno i iskreno moram reći, nisam čuo da se njemačka vlada suprotstavili ovom prijedlogu. Postoje vjerojatno rezerve, a pravne službe će vjerojatno raspršiti te sumnje. One su e, e, na njih se bilo pozvalo i oni bi trebali dakle e, to sve razriješiti na osnovu temelja broj 114 koji sam ja predložio. Dakle, taj članak 114. na osnovu kojeg će se ostvariti tijelo za rješavanje. To je nešto što se može s vremenom i poboljšati jednoga dana i tu govorim kako ja vidim stvari, ne govorim u ime Europske komisije. Onoga dana kada to postane instrument cijele zajednice, što za sada nije slučaj, onda će on imati upravo taj kapacitet rješenja, dok se za sada radi o tijelu koje e, donosi odluke jednoglasno. Dakle, to je nešto što može omogućiti bolje funkcioniranje eurozone, a ako se izmjenom ugovora e, pomogne da e, i taj nadzorni mehanizam profunkcionira to e, se može dogoditi. E, naime, cilj svega ovoga je da banke plaćaju ceh banaka, a ne e, da to čine i dalje porezki obveznici. Moram reći da je za mene osobno u ovome jako važno što kaže Europski parlament. Hvala. 22. rujna su izbori kod vas, pa su dobili par E, dodatnih sekundi. Sad kolega iz Aldea. Hvala vam. Kako bismo ostali kod e, jedinstvenog fonda za razrješenje banaka, mene ne zanima trebamo li za to novi ugovor ili ne, već me zanima sljedeće. Fond za razrješenje banaka još nije financiran. Potrebno će nam biti više godina dok ne dobijemo iznos, e, na primjer 50 do 70 milijardi, koliko nam je doista potrebno kako bismo mogli sanirati veliku banku. Asmussen iz Europske središnje banke je u subotu predložio da se u međuvremenu koristi europski e, mehanizam za stabilnost ESM kako bi se zakrpala ta rupa. Znači ESM e bi financirao jedinstveni fond za razrješenje banaka. Što mislite o tom prijedlogu? Kao drugo, ne radi se samo o pitanju financiranja, nego općenito o pitanju volje e, da bi se financijske institucije natjerale na sanaciju. Vidimo da su te, te institucije u SAD-u sve veće, da su se spojili i tako dalje, a istodobno e, su se desetak godišnje sanirali. U Europi se nijedna nije sanirala. Vidite li uopće dobru volju zemalja članica da uh, uopće krenu taj postupak? Uh, kad se sjetim uh, Volksdeutsche Bank koja već, kojoj već, koja već godinama potreban novac. A s druge strane vidim da sve više aktivnosti prelaze iz tradicionalnog bankovnog sektora u bankarstvu u sjeni. 50% trgovina sa izvedenicama se događa trenutno u području bankarstva u Sjeni. Što mislite što trebamo učiniti po ovom pitanju? E, e. Gospodine Klint, naravno da će biti potrebno vremena da se e, fond za rješavanje da on dobije sredstva. E, međutim, drugo, za sve drugo treba će još više vremena, budimo zato pragmatični. Ako smatramo da je ispravno da imamo e, Europski fond za rješavanje pitanja banaka rješavanje pitanja banaka e, ja se zato zalažem komisija zaista europska rješenja ali morat ćemo e, desetak godina izdvajati sredstva za to i nakon toga će on moći dobro funkcionirati. Podsjećam vas da je fond za rješavanje privatni fond, ne radi se dakle o javnom, e, javnim sredstvima. Ja sam predložio da e, se može posuđivati i otplaćivati kasnije. Postoje različiti mogućnosti, ali meni se čini da bi fond mogao eventualno e, posuđivati na tržištima, bude li to potrebno. Drugo, da mislim da sa direktivom e, o rješavanju tih pitanja da će država imati mogućnost da riješe situaciju, a da se u eurozoni to čini zajednički i brzo, što je puno bolje nego rješavanje svak za sebe kada je, e, u situaciji kada ste stavljeni pred zid. Mislim da će dakle to biti bolje. Kada to tijelo zaživi i uz bankovnu tijelo za bankovni nadzor, mislim da će se to moći riješiti. E, gospodine Klint, uvijek je jeftinije spriječiti nego liječiti. To vrijedi i za ekologiju, to vrijedi i za financije. Liječiti je puno jeftinije, spriječiti je puno jeftinije nego li riješiti. Treba dakle stvari dobro pripremiti, to je bolje nego da se e, stvari e, trebaju kasnije liječiti to na način na koji se nije pripremilo. Ja sam zato da se pripremi prevencija. Moramo se e, sada posvetiti reguliranju tradicionalnog sektora banaka i e, sada moramo napraviti najbolju uredbu za e, one ona tijela koja rade paralelno s bankovnim sektorima, ali zapravo pokušavaju izbjeći nekim pravilima bankovnog sektora. Toga sam svjestan. Hvala. A sada e, gospodin Kaman u ime ECR-a. Zahvaljujem predsjedateljici i zahvaljujem povjereniku. Dakle, pet godina je prošlo od 15. runa 2008. od kolapsa Lehman Brothersa i postoje dva načela e, za koja zabrinjavajuće da se njima nismo e, pozabavili. Prvo je da banke propadaju, ali da poreznici još uvijek to financiraju, a drugo je osjećaj izravne odgovornosti za one koji su odgovorni za takvo propadanje banaka i treće e, pitanje računovodstvenih standarda. Dakle, jasno mi je da su vaše usluge preopterećene što se tiče bankarske reforme, da je na tome teško raditi, ali to bi trebao biti jedan od prioriteta i zabrinjavajuće da se to ponovo odgađa. Znam da su u prošlosti banke lobirale, ali mogao bih reći da je to zabrinjavajuće i ja i drugi kolege iz parlamenta e, vas pozivamo da ubrzate rad na tome. Želio sam vas pitati o tim odgodama, no radit ću se pozabaviti trećom točkom, a to, su, to je zabrinutost mnogih ulagača koje su oni izrazili što se tiče zajedničkih računovodstvenih standarda IFRS. Znam da Komisija za bankarske standarde, za mnoge velike banke iz Velike Britanije su ustvrdile da postoje problemi sa IFRS-om i u parlamentu u cijelom nizu izvještaja pokazuje se politički konsenzus svih klubova zastupnika zapravo o tom jednom te istom pitanju s istim stavom. I zaključio bih da zapravo vlade, e, zapravo što se tiče Efraga, e, da trebaju pružiti svoju podršku i želimo da komisija potvrdi da li se oni bave pitanjem da li su IFRS zapravo kompatibilni sa e, pravom koji se tiče poduzeća unutar Europske unije. Dakle, čuli smo s nekih strana da to te dvije stvari jednostavno nisu kompatibilne. I želi bismo čuti detaljnije nešto o projektima konvergencije. Dakle, da li je odgovarajuće pokušati stvoriti konvergenciju SAD, standarda SAD-a i e, Europske unije. I zapravo to je ono na što bih se želio trenutno sredotočiti i zahvaljujem vam na vašem odgovoru. Eh, Gospodine Kamal, e, govorili ste o tri načela. Prije svega, ne znam je li to korisno, ali ponovit ću. Mi slušamo E, sve dionike banke i druge. I nisam prijemčim ni za kakvu vrstu lobiranja. Mi sve ljudi želimo saslušati i zato nam je jako drago da uz podušku e, parlamenta e, imamo jednu otvoreniju skupinu stručnjaka što otvoreniju moguće pa nam oni mogu dati mišljenje o zakonima koje pripremamo, da nam to ne kažu samo banke. Međutim, imamo tri načela koja provodimo. Jedno je da zaštitimo porezke obveznike. To sam i ranije e, malo prije rekao gospodinu Pincu. Sada raspolažemo alatima koje još treba usvojiti, ali koje će nam omogućiti da se situacija riješi, a da se pritom ne obratimo poreskom obvezniku obvezniku. Dame i e, gospodo, ako svi ovi propisi budu izglasani, napravili smo simulacije i e, u svim slučajima bankovne krize kada se u posljednjih 5-6 godina kad su obradili porezkim obveznicima, do njih ne bi došlo, osim u tri ili četiri izuzeća. Dakle, sve ono što se dogodilo u posljednjih pet ili šest godina da su imali ove propise ne bi se bilo dogodilo, osim možda u tri ili četiri slučaja. I e, naša je odgovornost e, što ćemo napraviti u direktivi e, o e, zlouporabi tržišta. To je, dakle, će staviti u tom tekstu. Oni koji su e, manipulirali e, mjerilima bit će podvrnuti sankcijama zbog zlouporabe tržišta. Mi ćemo tražiti da rating agencije E, naprave kvalitetna mjera. Mi želimo da oni rade odgovorno i na odgovoran način definiraju te mjerila. Što još moram dodati? A to su e, norme u računovodstvu. Neću se sada osvrtati na razloge, ali Europska unija je prije deset godina odlučila da ta pitanja preda u ruke e, međunarodnog tijela koje se zove ISB sa sjedištem u Londonu. Od kad sam povjerenik, ja sam se puno bavio tim tijelom i bio sam apsolutno na svim sastancima ISB-a. Mislim e, da smo jako puno vremena proveli oko upravljanja tim tijelom. Ne kažem previše, nego puno. Jer radi se zapravo o e, jednom e, trastu i e, tu smo to smo pretvorili u nadzorni odbor. Ja sam radio u tim okvirima kao osoba koja je zastupala Europsku uniju. Sada smo proveli već dovoljno vremena u upravnom tijelu te institucije, a napraviti, prošćemo još više vremena kada govorimo o tim računovodstvenim normama. I e, tu moramo naći što će e, se misliti, kako se misli u Europi i kako se misli u Americi o tržišnoj vrijednosti, odnosno o, o pravoj vrijednosti, što nisu uvijek jedno te ista stvar. Osobno smatram da ako se termin ispravne ili prave vrijednosti koristi na način kako to čine Amerikanci, e, dakle bez nijansiranja da bi to dovelo problema. Mi dakle radimo na tome da se američki i europski stav usklade. Imamo i norme i frs koje smo uskladili, ali ih Amerikanci ne primjenjuju. A na sastanku ISB-a smo rekli da strpljenje Evropljena poznaje granice i da nismo daleko od te granice. Evo što ja mislim o svemu ovome. Bilo bi mi jako žao da različiti partneri SBA se moraju ponovno baviti pitanjem suverenih odluka po pitanju računovodstvenih normi. Jer SB je upravo stvoren kako bi svi imali jednake standarde. No, predsjednica e, i a i s kojom sam razgovarao, zapravo podržavam poje mišljenje. Sada u ime zeleni gospodin Lambert. Dobro jutro, povjereniče. E, jako mi je drago da vas ponovno vidim, u posljednje vrijeme prilično često. Govorili ste o Europskoj središnjoj banci i rekli da ćete propite primjenjivati za 8330 banaka, do će se u Americi to biti za 30 e, banaka. Predlažem da one 30 banaka koje ulazi u okviru Bazela 3 da to a, Europsko nadzorno tijelo nadzire, jer ako to mogu napraviti za preko 8000 banaka, mogu tako nadzirati još 30 banaka više. Što se tiče Core Equity Bank na kojem ste vi radili, e, sve je to lijepo, ali čini mi se da tu postoje dva rizika. Jedno, zato što velike e, sistemske banke se vole poigravati odmjeravanjem rizika. I ako se malo zagrebe ispod površina, vidimo da je dobar dio toga zapravo manipuliranje tog faktora rizika. A isto tako e, latentne e, asset quality review morao bi pomoći da se izbjegne činjenica da e, će možda neke banke imati latentne gubitke. Ali zašto sve to skupa treba? ako nemamo fond kojem će se omogućiti dokapitalizacija banaka, bez obzira koji će on biti prirode, onda ćemo se naći u lošoj situaciji. Ali <clears throat> kada bi do toga došlo, <clears throat> onda bismo se zaista našli u nebranom grožđu jer e, su za sada stresovi otpornosti pokazali da je sve u redu. Ja bih htjela da više razradite situaciju vezano to što ja kažem. Jer cijelokupni sustav sada kada se izgradi dovešće se u pitanje ako e, europski e, sustav za nadiranje banaka propadne. E, gospodin Lambert, ono što ste rekli u drugom dijelu vašeg pitanja ispravno je. Što se tiče prvog dijela, neću sad analizirati to što ste rekli detaljno vezano za Amerikance. Svako mora raditi svoj posao. Ono što je važno kod Amerikanaca je da sustav mora biti koherentan, da mora biti usporediv. Sve to mora se moći i pravno kvantificirati, a isto tako potrebna je interoperabilnost. Jer interoperabilnost nije tek što mogućnost zajedničkog rada jest mogućnost da e, se intervenira na tržištima. Ne znam kako možemo povećati pristup tržištima, ne budemo li imati, imali propise koji će biti interoperabilni. mi imamo zapravo problema sa onim američkim bankama, odnosno bankama u Americi koji zapravo nisu američke. Vezane, dakle, one koji su pod Foreign Banking eh, Association. Što se tiče eh, toga da mi radimo da naše europske banke budu solidne, Europska središnja banka se priprema za svoju novu ulogu nadzornika europskih banaka. Zahvaljujem se i gospodinu Dragiju i e, svima koji upravo upošljavaju i pokušavaju zaposliti nekoliko stotina ljudi da rade taj važan posao. Treba vidjeti e, kakva je kvaliteta aktiva, odnosno vlastitog kapitala u tim bankama. Mislim da možemo imati povjerenje u Europsku središnju banku da taj e, posao analize e, dobro napravi. Dakle, da se vide e, s kakvim se rizicima moraju suočavati banke i imaju li one dovoljno vlastitog kapitala. Drugo pitanje koje se postavili jest što je sa backstopom. Ja, e, naši e, ministri s kojima sam govorio su rekli da je nužno da imamo takve zaštitne mjere e, kako bismo mogli nadzirati kvalitetu aktive europskih banaka. Hvala gospodin Belder u ime FDR. Hvala vam gospodine Banije što ste došli. jedan problematični aspekt bankovne unije je pitanje koje se tiče sljedećeg. One zemlje koje su najgore pogođene od e, financijske krize, imaju li oni stvarno dovoljno manevarskog prostora kako bi dokapitalizirali svoje manke? Gospodin Dijsselblum je rekao da ne znamo koliko visok i zahtjevi trebaju biti što se tiče kapitala, a nakon toga treba i dobro moći rasporediti račun koji treba platiti. Dakle, moje pitanje je koje moguće političke mjere je komisija, vijeće ili Europska središnja banka e, na, imaju nas na raspolaganju kako bi zapravo realistično pogledali koliko je velika potrebna za kapitalom i kako se zatim mogu dobro rasporediti tereti. Postoji e, i pitanje bankarstva u sjeni. Pitanje je da li Europska središnja banka i zemlje članice mogu intervenirati na tom tržištu. Kako vi mislite o tome? A pravi račun ćemo tek moći vidjeti kada je bankovna unija dovršena. A to je tada prekasno već. Kako vi mislite djelovati po tom pitanju? Gospodine Belder, poteškoća jest tada u svim ovim diskusijama se želi da se sve uspostavi odmah i u potpunosti. Kao i ja vi dobro znate da za demokraciju treba vremena, treba vremena da se tekstovi napišu, izglasaju, kao što treba vremena da se nađu ljudi koji će to provesti. Prema tome, ovo je sve nešto što je u tijeku. Međutim, za sve će biti potrebno vremena, bit će potrebno vremena da 50 e, ili 60 milijardi eura stignu u fond za rješavanje i treba će vremena da sve banke e, budu dobroj i povoljnoj situaciji. Pogledajmo sada stvari jednu po jednu. Jedinstveni pravilnik i tekstovi o rješavanju i e, jamstvu bankovnih uloga. E, na okviru prvog stupa bankovne unije Europska središnja banka će na dobrim temeljima pokrenuti pregled aktive banaka. A i e, e, nad bankama će se izvršiti testovi otpornosti svih banaka Europske unije i jedinstvenog tržišta. Preporučujem da se ne špekulira previše o samim svotama, o tome koliko će europskim bankama eurozone biti potrebno sredstava kako bi e, se dokapitalizirale. U velikom broju slučajeva vidjeli smo u prošle dvije do tri godine e, po pitanju dokapitalizacije e, neke banke su se čak i prije Bazela tri. E, uspjele dokapitalizirati tako što su se obratili tržištima i to je bilo u iznosu od e, stotine na eura. Rekao sam također da će treba ostvariti zaštitne mehanizme. Njih će trebati dakle uspostaviti. Sve to ulazi u jednu globalnu strategiju. E, znam da vam ne mogu dovoljno odgovoriti, ali ono što mi radimo teško je. Zato je treba puno vremena. Radit ćemo na stvarima na jedan lucidan i otvoren način. Što nije sve uvijek idealno, ali to je puno, puno bolje od prethodne situacije gdje je svaka država bila ostavljena da sama rješava situaciju i gdje je bilo puno poteškoća. Ali mi sada Zapravo stvaramo temelje prave revolucije, temelje Europske bankovne zone. To je novina i to je nešto što će biti puno bolje od ovoga što smo imali do sada i sve one posljedice na sustav. Sada gospodin Martin u ime neovisnih. Što sam ja duže zastupnik Europskog parlamenta, to me više brine utjecaj lobista u našem procesu donošenja odluka. Mi smo smjesni da imamo 700 lobista iz financijske industrije koji rade ovdje u Briselu sa barem 300 milijuna eura godišnjeg proračuna kako bi lobirali nas ovdje. Također smo svjesni da je komisija pod velikim pritiskom lobista, osobito u vašem polju djelovanja, pa možete li nam dati kakav uvid? Jeste li za to da se lobisti registriraju, odnosno da se javno objavljuju svi kontakti eh, lobista i lobista koji djeluju na vaše javne službenike? Dakle, koliko dugo, o kojim temama, u koliko navrata su se sa lobistima susreli vaši javni službenici, a također da li biste pristali na objavljivanje sve intervencije lobista na legislativne predloge. Dakle, jasno je da nekolicija naših kolega je svakako za to u parlamentu, ali smatram da bi se to trebalo učiniti i u komisiji. E, gospodin Martin, mislim neki od nas čak u parlamentarnim odborima to dobrovoljno rade. Da, tako je, to sam ja rekao. Alors, eh, je Prije uopće nego što ste mi postavili pitanje, gospodine Martin, rekao sam da ja slušam sve, saslušam sve, ali da se ne dam impresionirati eh, lobistima ne dam da oni utiču na mene. Mislim da su lobisti dosta kontraproduktivni. Ja sam to rekao javno <clears throat> i e, dao sam i objašnjenja, na primjer, kada je Mastercard usprotivio e, onoga što sam, onome što sam ja htio, e, a što je bilo u interesu zaštite potrošača. Zaista me je zgrozila kampanja Mastercarda koja je američka tvrtka. E, oni su čak i moju fotografiju koristili u e, tu svrhu, dakle protiv mog prijedloga. Ponekad se vode inteligentnije kampanje nego što je bila ta. Međutim, ja se ne dam smesti mogu odgovoriti o svim aspektima i kontaktima koje smo imali sa tim skupinama, e, zapravo s federacijama. Mi puno konsultiramo i različite e, grupacije banaka ili osiguravajućih društava. Dakle, imamo konsultacije i objavljujemo na internetu zapisnike s tih sastanaka. Gospodin e, Šešković bi možda bolje odgovorio na e, pitanje o transparentnosti, odnosno stupnju pa transparentnosti. E, ono što ja radim je javno i uglavnom je objavljeno. Što se tiče financijskih usluga, mislim da sam sasvim otvoren e, e, o tome i ja i moji suradnici. Mi se ne damo smesti od strane tih e, različitih lobista. Međutim, gospodine Martin, vrlo često kada banke brane vlastite interese, postavljaju i dobra i korisna pitanja kao što to čine i sindikati i potrošači. Vrlo često kada nam neki lobisti ili neka skupina e, nešto kažu, zapravo rasvijetle određeni aspekt nekog problema koji mi nismo bili uočili. Kada nam banke kažu e, da mogu imati problema u Sjedinjim američkim državama, da budu li Amerikanci uspostavili Foreign Banking Organizations, da će se oni naći e, u e, teškoj situaciji. Dakle, to je sasvim iskrena primjedba. Ne mogu zato kupirati u prstom na sve lobiste bankovnog sektora. Ali e, trebamo što otvorenije raditi i zbog toga sam i otvorio e, stručnjake, odnosno otvorio grupu stručnjaka koji nas savjetuju, to je bolje. Dakle, nisam želio vaš integritet dovesti u pitanje na koji način vaš rad me velike impresionira, već me zanimalo kako djeluju vaši glavni javni službenici, jer mi ste se vi posvetili e, da jeste za ovaj ovdje registar lobista. Hvala vam, zastupnica e, Lovortman, kol za EPP puno hvala. Gospodine povjereniče, e, dobro ste započeli zapravo sa velikim postignućima na kojima smo svi naporno radili zajednički kako bismo dobili održivija financijska tržišta sa odgovarajućim nadzorom u Europi. Međutim, čini se da Europski sud dove u pitanje važan dio te legislative, konkretno e, dodjela izvanrednih moći ESMI kako bi se zabranio short selling. Dakle, da bih od vas čula u slučaju da Europski sud odluči i slijedi mišljenje nezavisnog odvjetnika što ćete učiniti zbog toga što je Alternativa koju nezavisni odvjetnik Janski predlaže je da se na temelju jednoglasnosti donose odluke o takvim slučajevima. Dakle, ako su situacije takve hitne i ako se radi o hitnim ovlastima, to ne može funkcionirati sa sustavom e, jednoglasnosti. Jeste li vi dakle spremni za predlaganje nekog alternativnog zakonodavstva, ukoliko je to potrebno, kako bi se e, ta rupa u legislativi koja se bavi short sellingom zapravo popunila? Nadalje, možete li biti malo konkretni što se tiče pitanja e, Zastupnike Klins. Dakle, kako su vaše stajališta o predlogu da, a, e, zastupnika Asmusena da bi e, fond zapravo mogao se koristiti za e, korištenje financijskih sredstava u fondu za rješavanje banaka. Što se tiče pitanja Klinca koje ste spomenuli, mi nismo predložili tu ideju, koliko se sjećam u tekstu koji sam predstavio o rješavanju banaka. Stavio sam tamo hipotezu da u jednom prelaznom razdoblju u otprilike deset godina taj fond neće biti dovoljno velik, on će se progresivno popunjavati i da u tom trenutku možemo se pozvati na tržišta. Što se tiče europskog e, stabilizacijskog mehanizma, mislim da je to zanimljiva ideja. Taj mehanizam ima svoje vlastite alate, hoće li biti sposoban ili ne za pozemljivanje. Mislim da je ta ideja gospodina Asmusena zanimljiva, no nije jedina moguća za opremanje fonda za razrešenje banaka e, sa sredstvima koje su mu potrebne u ovom prijelaznom razdoblju, mislim da je ipak ideja zanimljiva. Što se tiče dokumenta objavljenog e, od strane e, zamjenika tajnika, ja razumijem to je to dosta logično da Europska komisija mora pričekati odluku suda. Dakle, samo ta odluka će biti pravno, će imati pravni temelj, to će biti dokument, e, to će biti odluka koju ćemo morati uzeti u obzir, to je sigurno, ali sa svojom pravnom službom sam razmotrio ovaj prijedlog koji se tiče short sellinga i e, potvrđeno mi je da članak 114. može biti pravna temelja, pravni temelj kojim bi se uspostavila e, agencija za oprez, a ti zaključi samo dovode u pitanje pravnu, osobu e, pravnu osnovu jedne od nadležnosti agencije ESME. Ono što mogu reći danas jeste da naši pravnici, dakle pravna služba komisije, razmatraju te zaključke. Imamo određene sumnje vezane uz zaključke, no načelo je takvo da kapacitet za djelovanje te agencije mora biti nešto, mora biti naš cilj. Dakle, u hitnim situacijama ta agencija mora imati mogućnost djelovanja. To je moguće u raznoraznim e, situacijama, a cilj koji želimo ostvariti, a to ćemo tek moći vidjeti nakon što dobijemo odluku od suda, jest da se može djelovati u hitnim situacijama. To je ono što mogu danas reći. Moram biti obrezan jer ne želim komentirati zaključke zamjenika tajnika. Naravno, ja sam vrlo smjesna, da nije na vama da komentirate na te procjene nezavisnih odvjetnika, no sličuje da sud slijedi mišljenje, da li ste vi spremni odmah što je prije moguće ponuditi neko zakonodavstvo kako bi se ta praznina zapravo popunila, zbog toga što je ključno da ESMA zapravo dobije te hitne ovlasti. Sous réserve de l'examen uz e, rezerve koje se tiču krajnje odluke suda, moram reći da hitno ćemo ispraviti taj dokument ili ćemo promijeniti zakonodavstvo ukoliko to bude potrebno, ali moj odgovor je dakle da. Mr. Gospodin Hockmark u ime EPP-a. Puno vam hvala zahvaljujem povjereniku. Ja bih dva pitanja postavio. Prvo je vezano uz e, rizik toga što ćemo na neki način imati dvije kulture rješavanja banaka u EU. uniji. Jedno unutar, a jedno van eurozone. I dakle, postoji jedan rizik fragmentacije zbog toga. Nadalje zanima me kako vi vidite rizik gdje se stvara jedna nova e, moralna opasnost e, s obzirom da države članice se mogu nadati da će se neko drugi pozabaviti problemom rješenja banaka, a opet na europskoj razini ne postoji dovoljnog financiranja kako bi do takvog rješavanja došlo ukoliko je potrebno. Dakle, postoji ta opasnost da na neki način dođe do disperzije odgovornosti. Da li ste o tome razmišljali i o tim rizicima koji će na neki način stvoriti određene probleme, a ne samo riješiti probleme? Povjereniče. Gunar, j'ai eu bilo mi malo teško razumjeti vaše drugo pitanje. Dosta mi je teško ne zato što ste govorili na engleskom, nego zato što ste rekli da komisija stvara rizik umjesto da ga rješava. To je jednostavno ne razumijem. Možda biste mi mogli dati još neke precizne informacije o tome. Gdje je taj novi rizik, kako bi dobro shvatio? Što mislite? Svakako. Ne mislim da komisija sama stvara rizike. Volim komisiju, vi doista dobro odrađujete svoj posao. No želio sam reći da kada imamo zakonodavstvo e, koje na europskoj razini stvara odgovornost za rješavanje banaka, a ne postoji dovoljno financiranje da bi se na europskoj razini to učinilo, tada dolazi do rizika da oni koji se trebaju baviti ovim problemima na razini država članica se mogu ponadati da će netko drugi riješiti taj problem. I to je jedna od najstarijih, najgorih navika čovjeka. Uvijek se nadamo da će netko drugi preuzeti odgovornost. Dakle, o tom e, riziku, o toj opasnosti mislim i o tome je također potrebno raspraviti i uhvatiti se u koštac s time. Jer ako razmotrimo novac koji ćemo imati na raspolaganju, čak i ako će fond za razrješavanje e, biti teži nego što je predloženo, možemo si postaviti pitanje da li je to primjerice dovoljno da se pozabavi sa još jednim slučajem poput onoga braća Liman. Dakle, Postoje doista konkretan problem i pitanje dobre volje za bavljenje time. Sada svačam ove vaše dvije primjetbe. Gospodine Hrkmark. Kao prvo ja sam povjerenik za unutarnje tržište i dakle u svakom zakonodavstvu koje predstavljam, Andreja Švab koji je ovdje prisutan i koji je vrlo aktivan e, unutar komisije što se tiče unutar tržišta može posvjedočiti tome. To se tiče za druge dosije u mom portfelju. Ja se borim za e, ovaj dosije financijskog tržišta kao i za druge, dakle da se ide u smislu većeg, veće, većeg ujednjavanja unutarnog tržišta. Dakle, samo jedan jedinstveni pravilnik i zbog toga sam, gospodine Hokmarko bio se toliko zalagao za nadzor za bankarski nadzor i za pitanje razrešenja banaka i da taj sustav ostane otvoren za one zemlje članice koje nisu dio eurozone. Jer mislim da treba pripaziti na taj problem koji se spomenuli dvostrukih kultura. Možda da vas podsjetim, ne kako bih vas razuvjerio, već kako bih to još pojasnio, imat ćemo istu, isti temelj. Prijedlog e, direktive koje se nalazi pred vama je zapravo naš zajednički temelj. To je jedinstveni pravilnik. Biće samo jedno pravilo, samo jedna kultura. I e, s time ću odgovoriti na vaše drugo pitanje. Prije nego što dođemo do javnih zaštitnih mehanizama koje treba predvidjeti, kao što sam rekao gospođi Wortman Kohl, da je prijedlog gospodina Asmusena zanimljiv. Dakle, prije javnih zaštitnih mehanizama moramo imati mogućnost e, uspostavljanja mehanizma bailina, dakle da porezni obveznici ne budu prvi platiše. Ostaću i dalje oprezan što se tiče ovog pitanja dvije kulture. Imat ćemo jednu pravnu osnovu koja se treba primjenjivati koherentnije e, na širem području Europske unije, no to je dakle e, jednako pravilo i unutar i izvan eurozone i mislim da na takav način možemo izbjeći dvostruku kulturu. I gospodine Hökmar, mislim da imate pravo kada kažete da postoji rizik da u određenom razdoblju nećemo imati dostatna sredstva za rješavanje banaka u fondu i stoga moramo razmotriti sve ideje kao i onu koju sam spomenula malo prije da e, se pozovemo na vanjska financiranja za Europski fond za razrješenje ukoliko sredstva ne budu dostatna. Ja, sam Gospodine Dominici, u ime socijalista demokrata. Signor commissario, <clears throat> eh, stiamo andando verso Povjereniče, dolazimo do kraja ovog saziva parlamenta i već je došao trenutak za e, prvo polaganje računa. Cijenim vaš rad i uvijek sam ga cijenio. Međutim, meni se čini kada bismo taj rad podijelili na dva e, velika poglavlja s jedne strane, onaj o uredbi o e, direktive o uslugama zapravo <clears throat> financijskih usluga, da, a drugi o bankovnim e, uslugama. <clears throat> Htio bih znati, ako se gleda postupak, koliko ste e, vi, u kolikoj ste mjeri zadovoljni time? 60%, 70%. I isto tako u odnosu na one ciljeve koje još sada nisu ostvareni realno gledano, što mislite koliko će se još objektivno moći ostvariti? pa i sa, kod samih propisa do kada će ih doći. Možda ako biste mogli preciznije reći i dati nam datume koje se odnose na strukture banaka. I isto tako po pitanju izvješća Likanen. Isto me zanima koliki postotak onoga nije ostvaren i koliko je bitna činjenica da se vijeće i E, zajednička e, i neka e, važna europske vlade da su zapravo se negdje stavili na put u svemu tome. Gospodine Domenici, kao prvo ako govorimo o građanima i potrošačima, koji su pružali pomoć kad kad i e, protivno svoje volje kako bi spasili financijski i bankarski sektor u ovih proteklih deset godina i to u mnogim zemljama, onda sve ono što možemo učiniti da to, taj sektor bude čvršći, donijeti pravila da banke plaćaju za banke, da se bolje nadziru, da su bolje upravljane, da imaju dostatan vlastiti kapital, da u slučaju insolventnosti se ne pozivaju porezni obveznici za pomoć, to sve ide u korist europskih građana. Kao i činjenica da ako banke, a inače financijsko tržište i dalje budu ovako nestabilni, ovako volatilni, ovako izgrađene lošim temeljima, da je onda sve zapravo uzalud ako želimo gospodarski rast, onda svi moraju učiniti svoje, moramo imati reforme, no sve se temelji isto tako i na stabilnosti financijskog sektora. Od e, kolapsa Lehman Brothersa smo vidjeli da je ova financijska kriza uništila gospodarski rast prije svega u Europi, da je jaka veza sa samim vladama a 29.6.2012. smo imali odluku e, za uspostavljanjem bankovne unije. Upravo zato da bismo imali veću stabilnost i e, jači sustav. To je preduvjet kako, kako bismo imali stabilnost i transparentnost. I stoga mislim da ćemo vrlo brzo ojačati ovaj okvir zato što poduzeća, e, banke, institucije i drugi imaju tu potrebu za pravilima i za stabilnošću. Nisam to popisao, ali ima mnogo dokumenta koji su pred vama, gospodine Domenići, koji doprinose ovom poboljšanju stanja e, potrošača i građana. Imamo e, paket za građane sa e, temama koje se tiču baš građana, kao na primjer transparentnost bankovnih troškova, bankovni računi, imamo dosije PRIPS sa zaštitom potrošača što se tiče financijskih proizvoda, posrednici u osiguranju. Sve su to pitanja koja imaju za cilj veću veću sigurnost potrošača. I stvarno se nadam da ćemo, da ćemo imati krajnja glasovanja na tim dokumentima e, prije kraja ove godine. Tyson on behalf EPP. E Zastupnica Tyson u ime EPP-a. Um, e uh, Hvala, gospođo predsjedavajuća. Europska središnja banka će provjeriti kvalitetu bilanca banaka. S mnogim kolegama smo već razgovarali o tome. Ja se sada postavljam pitanje zna li bankovni sektor uopće što se događa kada vidim reakcije u medijima na to, kada vidim kako to vide osobe koje nisu jako opučene, onda si kad kad postavljam e, pitanje bili možda bilo bolje da kada se provode ovakvi test testovi od strane Europske središnje banke da se prethodno provede e, kampanja o e, informiranosti medija kako e, bi, svi imali prave informacije kako ne bi se dogodilo da svi polude kako ne bi opet mediji rekli da je financijska kriza dosegla e, ponovno vrhunac. Mislim da bismo stvarno trebali imati informacijsku kampanju, trebali, smo, trebali bismo reći što možemo očekivati da bi moglo još doći do problema zato što ni, ne zadovoljavaju sve banke ovim strogim e, zahtjevima, e, prije svega što se tiče vlastitog kapitala. Kao drugo, mislim da nisam dobro čula vaš odgovor, možda mi je to promaklo, kada mislite da ćete imati e, prijedlog što se tiče izvješća Likanen, međuvremenu postoje zemlje članice koji se ne slažu s tim prijedlogom. U e, mojoj zemlji, na primjer, e, je stav takav da ako ne dođe do, e, zakonodavnog dokumenta na zemlji Europske unije, da ćemo onda mi imati vlastiti zakon. A pritom se tiče o samoj strukturi banaka, dakle o vrlo važnom pitanju. I kao treće, možda je prekasno već sad povući crtu, imamo još osam mjeseci napornog rada koji je pred nama, no, vi ste već nešto rekli, imali smo ovu ovaj, vašu klan malu brošuru i e, vrlo je dobro pojasniti stvari, no kada vidim što mediji još nakon pet godina izvještavaju dakle nakon pet godina od Lehman Brothersa, onda mi se kratka čini da vanjski svijet živi u potpuno drugom svijetu, da mediji nisu svjesni što se dogodilo, koje smo zakone usvojili. To naravno se ne može dogoditi od, iz dana u dan, treba nam jedno prijelazno vrijeme, no komunikaciju treba poboljšati, jer mediji i građani iz toga izvlače potpuno drugačije stvari. Oni koji su prošli tjedan e, čitali novine, dobili su dojam da se ništa nije dogodilo, da banke i dalje nemaju pojačane norme, da nisu ojačane i da će se stvari još pogoršati. Dakle, mislim da prije svega hitno trebamo poduzeti nešto kako bismo objasnili ljudima što se sve poduzelo već i koje su prognoze. Gospođo Tyson. Vaše prvo pitanje ću povezati s trećim, jer se radi o pitanju komunikacije. Da, mislim da što se tiče procjene kvalitete imovine kao što i pitanja stres testova, dakle novog vala stres testova u 2014. godini. EBA je izvukla iskustvo iz prethodnih stres testova i određene zaključke i mislim da trebamo to pitanje predstaviti u okviru jedne globalne strategije. Bilo mi je vrlo zanimljivo vaš zaslušati jer sam upravo to rekao u subotu na sastanku sa ministrima e, uz e, prisutstvo e, potpredsjednika Europske središnje banke. I mi smo ih pozvali da stvarno obrate pažnju na komunikaciju i na način kako artikuliraju informacije koje se tiču ove kvalitete procjene imovine koju zapravo se mora provesti kako bi se znalo e, kakva je kvaliteta imovine za te banke koje će se nadzirati. EBA je to poduzla put putem stres testova. Dakle, strategija mora biti jasna i rigorozna. Treba se to ozbiljno provesti i to treba dobro i e, iskomunicirati kako bi se mogli objasniti kasnije rezultati. Kao što sam spomenuo, ministri i institucije koji rade na toj procjeni, na tim stres testovima, imaju pred sobom sada jedan strateški posao i što se tiče komunikacija i ja nisam bio jedini koji je to rekao gospođo Tyson da dakle moramo pripremiti stvari i komisija će sudjelovati u tom strateškom radu. Što se tiče restrukturiranja banaka, u mom uvodnom izlaganju sam rekao da ću u studenom predočiti prijedlog Europske komisije. Isti timovi rade na tom pitanju. Dakle, što se mene tiče, neću sada tu mnogo o tome govoriti. Imam vrlo kompetentne timove, imam vrlo kompetentno osoblje, ozbiljno, rigorozno osoblje koje su i e, čitavo ljeto radili o, na, bankovnom nadzoru i o bankovnoj uniji. Rade na isti način i o rješavanju banaka. Znam da se u Belgiji upravo izrađuje nacrt e, nacionalnog zakona kao što je to učinila i Francuska i Njemačka. Mislim da belgijski nacrt zakona neće biti mnogo različiti od onoga što je počinjeno u Francuskoj i u e, Njemačkoj. Znam da e, se i u drugim zemljama trenutno radi na izradima sličnih e, prijedloga. Ja sam zato da budem angažirana svim dokumentima, bilo da se radi o nadzoru, o upravljanju, o rješavanju banaka, sve ono što se tiče banaka, što se tiče ovih 8000 banaka općenito. To je za mene prvi uvjet, to je ključno ako želimo imati stabilnost, transparentnost tog sustava i ako želimo zaštititi građane i porezne obveznike. Hoće li to biti dostatno? Moj odgovor je ne. Ja smatram da trebamo ići još dalje što se tiče odvajanja upravljanja rizikom, prije svega što se tiče propriety tradinga. To je nešto što predstavlja velike e, probleme, kao i još neka druga pitanja. Radit ćemo i na tome, ja sam spreman e, predočiti vam naše prijedloge. E, vijeće ministara i vi ćete imati isto tako dokumente dakle, na raspolaganju, na razmatranju. Ja ću pokazati su tako koliko su kompatibilni naši prijedlozi sa prijedlozima e, nacionalnih vlada. Na kraju krajeva, gospođo Tyson, spomenuli ste pitanje komunikacije. Ja nikad nisam upitao novinare da budu da, da, da, da se unesu u moj položaj. Od 2010. godine smo spremni djelovati i već smo u određenoj mjeri dosta toga i napravili, a građani koje ste spomenuli su zapravo oni pred kojima moramo polagati račune, vi kao ja. Što oni sada mogu konstatirati? Pa istinu, kao što sam rekao u mom uvodnom izlaganju, a to je da većina zakona koje smo usvojili, kojima smo posvetili toliko vremena, energije i rada, vi kao ja, da su evo upravo sada bili izglasani. I to u najboljem slučaju. A neki od njih će još e, neko vrijeme biti neoperativni. Dakle, tri godine nakon, a unatoč mi smo brzo radili. Ista stvar se primjećuje i u Sjedinim američkim državama. E, dakle, mjerila e, koja su uvedena zakon Dodd-Frank. Možemo li raditi još brže? Ja mislim da ne. Mislim da je to pitanje koje je potrebno u okviru demokracije. No to treba objasniti, treba ljudima reći istinu, ne treba e, govoriti bilo što. Treba im reći da nam je potrebno toliko vremena, zato što oni najvažniji zakoni e, će stupiti na snagu ove godine ili iduće godine i to će uvesti mnoge promjene u bankarski sektor što se tiče upravljanja, nadzora, kao što je to već i donijelo mnogo promjena što se tiče rating agencija, 2014. godine će se mnogo toga e, promijeniti što se tiče e, financijskih e, izvedenica. Dakle, neki su ljudi možda nestrpljivi, ne vide dovoljno promjena u svom svakodnevnom radu, no mislim da to objektivno gledano nije nešto što je rezultat manjka informacije ili komunikacije. Treba naglasiti ona pitanja koja građani mogu bolje shvatiti u svom svakodnevnom životu. Zbog toga sam malo prije gospodine Domenići rekao da imamo ovaj dosje vezano uz potrošače i građane, dakle transparentnost eh, bankarskog sustava, sve ono što sam rekao što se tiče eh, socijalnih pitanja, kapitalnog rizika. To je nešto što može bolje prikazati naš rad za građane. Zahvaljujem. Pitanje u ime a Zahvaljujem što ste nam se pridružili danas, povjereniče. Za početak bih vam čestitala na ambicioznom programu koji ste imali i na sposobnosti da doista ustrete na provođenju tih planova. Vjerujem da možete nastaviti, kao do sada i u prošlosti, nastaviti računati na podršku ovog doma. No, neke stvari bih željela pitati osobito što se tiče bankovne unije. Dakle, prije svega, jedno metodološko pitanje. E, u tekstu o jedinstvenom rješavanju banaka, direktivi o opravku rješavanja banaka koja je spomenuta, pretpostavljam da ste vi usvojili verziju vijeća, te da su neki elementi prijedloga vijeća da bi trebali biti uključeni u jedinstveni e, mehanizam za rješavanje banaka. Da li je to slučaj ili još je to otvoreno u trijalogu između parlamenta i vijeća, osobito što se tiče e, postotka koji se koristi, koji se upotrebljava u slučaju spašavanja banaka. I još jedna opaska, komentar. Dakle, kada donosimo rezolucije na razini e, unije postoji jedna konvergencija stajališta svih dionika. Dakle, zbog toga želimo i zaštitne mehanizme na europskoj razini, ako je moguće na europskoj razini, i parlament bi želio doprinijeti radu na tome. Dakle, ne želimo se previše osporavati stavove drugih institucija što se toga tiče. A što se tiče pitanja odbora, odbor mora imati podijeljene moći. Dakle, mora biti oblikovan na vrlo specifičan način i njegove aktivnosti se ne mogu preklapati sa onima komisije. Dakle, zanima nas što će komisija u budućnosti raditi, a čime će se baviti taj odbor. Dakle, gdje će odbor se obratiti za neke konkretne vještine, znanja kada donosi svoje rezolucije. Hoće li se obratiti komisiji ili e, nacionalnim tijelima koje se bave rješavanjem banaka? Dakle, moramo se u svakom slučaju pobrinuti da odbor doista može provesti svoje zadatke za koje je nadležan. I konačna stvar, jedan od razloga e, iza ovoga svega je zaštita štednih uloga. Vjerujem da ova legislativa ima potencijal za zaštitu e, štediša, a kada se razmatra pitanje sustava e, jamstva za osiguranja i toga da oni doprinose rješavanju e, problema banaka, tada mislim da se možda na neki način odmičemo od sustava u SAD-u koji dosta dobro funkcionira ili od e, programa institucionalne zaštite kakvi postoje u nekim državama članicama Europske unije. Dakle, to su neke stvari koje bi još uvijek se mogla poboljšati u našem legislativnom procesu koji trenutno još traje. Euh, euh, Hvala vam gospodin, eh, gospođo Ferreira eh, na komentaru na naš zajednički rad. Točno je da sam ja u eh, tekst o rješavanju, pitanja rješavanja u bankovnoj uniji, da sam tu stavio dio teksta što ga je usvojilo vijeće ministara o e, zajedničkim političkim stavovima nakon čitave jedne duge noći provedene u radu. Ja sam to učinio, gospođo Ferreiro, iz tehničkih i e, pravnih razloga. Međutim, sve ostaje otvoreno i tu e, ne idem na uštrb demokratskog rada kako u parlamentu, tako i u vijeću, dakle o E, to moram reći da je to bilo napravljeno iz tehničkih i pravnih razloga, ali to ništa ne prejudicira rezultat vašeg rada. Što se tiče zaštitnog mehanizma, čini mi se da je parlament želio da dođe do stvaranja Europskog fonda za rješavanje. Stoga sam ga i ja predložio. I zapravo se radi o fondu koji će biti zaštitni mehanizam, on će biti e, javni, e, privatni, a postojeće jedan i e, javni, to je ESM. To je europski sustav nadzora. Dakle, na taj smo mi način odlučili ugraditi zaštitne mehanizme koje po mom mišljenju treba koristiti samo kao posljednju mogućnost, jer sve što smo do sada napravili ima za cilj da te banke koje će imati više kapitala i bit će bolje, pod boljim nadzorom, se više neće doći do situacije da propadnu. Za slučaj da toga ipak dođe zbog e, određene situacije, onda treba dakle napraviti mogućnost intervencija i nakon toga ovih zaštitnih mehanizama o kojima sam upravo govorio. Međutim, trebamo napraviti sve što možemo kako bismo izbjegli da e, trebamo se pozvati na te zaštitne mehanizme moram reći da su ministri jako puno raspravljali o tom pitanju. Mnogi među njima su e, izrazili sumnju u to. Neki su govorili komisija nije e, tijelo koje treba odlučivati o rješavanju situacije. Ja sam rekao ne, ne, ne, pa mi to i nismo, mi to ne želimo. E, država i dalje treba igrati svoju ulogu. E, moj kolega povjerenik Almunja je također e, predložio uredbu o, ulozi države u rješavanju banaka. Dakle, to samo pokazuje mi, da komisija ne želi e, preuzeti ovu ulogu od države, ali trebalo je ipak da netko se posveti određenim aspektima i čini mi se da je najmanje loše rješenje da to radi komisija. Ja sam rekao e, prije nekoliko dana, ako neko ima bolju e, bolje rješenje od ovog mog, da mi to kažu. E, svaka banka bi trebala u okviru svog vijeća za rješenje E, ustanoviti treba li do tog rješenja doći ili ne onog dana kad Europska središnja banka pozvoni na uzbunu. I tada će to vijeće za rješavanje se obratiti Europskoj komisiji koja će se pak onda usmjeriti na fond za rješavanje, a taj fond za rješavanje će se oslanjati na nacionalne vlasti. Tako će to izgledati. A isto tako pitali ste o tome što se radi sa onim što je dakle položeno, odnosno s ulagačima. E, to je nešto što zahtjeva maksimalan oprez. Vidimo kako je situacija bila u, e, na Cipru pa, moramo jamčiti svima onima koji su uložili manje od 100.000 eura da će cjelokupna svota im biti zajamčena. Na trijalogu ćemo e, razgovarati o e, dotacijama, naime sredstvima koje će financirati taj fond. Za sada još nismo spremni doći do dogovora s vijećem. Ja bih htio da ovakvi e, polozi budu učinkoviti. Hvala, dragi kolege. Još su prostala četiri pitanja. Pred nama su 20 minuta i e, mislim da dobro stojimo s vremenom. Fabricio Bertovi ime EPP-a. Hvala predsjednice. Zahvaljujem se povjereniku na uvodnom izlaganju. Ovaj e, plan rada o kojem je govorio, čiji je cilj stabilizacija financijskih tržišta i njihov nadzor, govorio o tome kako ulagačima dati sigurnost i isto tako e, dati sigurnost privatnim osobama koji stavljaju novac u naše banke. Ove posljednje tri godine bile su teške za sve nas, e, kao i za vas, kao što je to sigurno bilo da ste bili povjerenik za pomorsku sigurnost u tri godine što su uslijedile e, brodolom, brodolomu Titanika. Dakle, bez obzira na situaciju, ipak mora se ići dalje, a sve ovo što se treba napraviti još uvijek nije ostvareno. Vi ste se osvrnuli na jednu temu, a to je približavanje bankarskog sustava stvarnoj, realnoj ekonomiji. Htio bih da malo to više produbite. Da kažete što mislite o fiskalnoj diferencijaciji ili defiskalizacije za velike kreditne ustanove, one koje financiraju realnu ekonomiju, dok <clears throat> prihodi koji dolaze iz e, profita, dakle e, kako oni stoje. Vi ste zapravo na sve to osvrnuli govorili ste zapravo o tome da se bankovni sustav treba prilagoditi e, stvarnoj ekonomiji. Mi se nadamo da će doći do sigurnosti financijskih tržišta. <clears throat> Mi, međutim, e, moramo još više riješiti onu krizu koja je došla nakon financijske, a to je gospodarska kriza koju osjećam u svim europskim državama. Gospodine Bertot, hvala vam na ocjeni rada koji smo zajednički obavljali već tri i po godine. Spomenuli ste i Titanik. Jasno je da je prije dvije i po godine vlak, naročito vlak eura, skoro bio skrenuo stračnica. E, zbog situacije u sinjeničkim državama, zbog toga što su banke bile slabe u velikom broju država, bilo je previše državnog duga. Eurozonom nije se dobro upravljalo usprkos onome što je preporučio Jacques Delors prije više od deset godina. Eto, vlak je skoro bio iskočio iz tračnica. Međutim, uspio je ne iskočiti iz tračnica zbog e, volje europskih državnika, Europske središnje banke i hrabrosti mnogih vlada bilo e, desne ili lijeve orijentacije. E, mi smo uspjeli stvari staviti na paralelne tračnice što je nužno kako bi e, vlak mogao po njima voziti. I eto, sada mi situaciju sređujemo i situacija opet postaje smirena. Zbog toga sam e, čvrsto tražio da se sve do kraja napravi kako bi građani imali povjerenja, što je najvažnije, isto tako i ulagači moramo ostvariti ono što smo rekli da ćemo ostvariti kako bi sve funkcioniralo. Za sada to još nije slučaj. E, svaka država mora e, moći ograničiti dug kolega Oli Reni i ja smo radili na mnogim pitanjima zajedno s vama. Radio sam na pitanjima dereguliranja financijskih tržišta odnosno reguliranje financijskih tržišta, a e, sada moramo s jedne strane e, štedjeti i e, s druge strane to ne smijemo raditi previše, moramo zajednički izraditi industrijsku politiku. Treba nam više rasta i više konkurentnosti europskog gospodarstva. U vašem pitanju, gospodine Bertot, e, govorite i o defiskalizaciji e, prihoda poduzeća i e, financijskih tržišta. Jasno mi je zašto to pitanje postavljate, međutim, u sadašnjoj situaciji sve što se odnosi na oporezivanje jest u nadležnosti država. Kada radimo na pitanjima o porezivanja e, s mojim kolegama, ja u ime ja kao povjerenik vidim da na istom jedinstvenom tržištu imamo 25 različitih e, temelja e, na koje 25 različitih poreznih sustava. Onda možete zamisliti kakvom brzinom se sve ostvaruje, a još nam je k tome potrebna i, i potrebna jednoglasnost. E, bilo bi bolje da imamo zapravo <clears throat> određenu većinu koja bi e, bila dovoljna. U međuvremenu što radimo kada govorimo o malim i srednjim poduzećima? gospodin Taljani i ja e, zajedno surađujemo u različitim sektorima kada napravimo, radimo na diferencijaciji, odnosno posebnom okviru za mala i srednja poduzeća, da imaju različite e, norme računovodstva. Uveli smo i prudencijalne mjere koje će biti manje rigorozne od onih koji se koriste u bankama. <laughs> odnosno da banke budu manje rigoznosne u prilikom posuđivanja malim i srednjim poduzećima. Bilo bi mi isto tako drago da malim i srednjim e, poduzećima olakšamo pristup burzama. Bilo bi dobro da imamo europsku burzu za mala i srednja poduzeća. Još jedna stvar e, vezana za dugoročna ulaganja. Ja smatram da je to ispravno, što nije slučaj svi. Naime, da imamo europsku štednju knjižicu. Postoje e, mnogi e, dobri proizvodi u bankama koji se odnose na štednje. Pa bilo bi dobro da imamo tako jedan zajedničku europsku štednu knjižicu ili e, štedni račun jer e, mnogi štede e, i mnogi građani štede, a kada bi se to posvetilo malim i srednjim poduzećima, to je bilo samo dobro. Hvala. Još tri pitanja, gospodin Sanchez Presedo iz Socijalista i Demokrata. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. I ja također imam pozitivno stajalište o paketu mjera koje komisija predlaže i stavu povjerenika prema financijskoj reformi je doista bio hvala vrijedan. No, ja bih se usredotočio na neka pitanja u kojima još pred nama ipak posla. Neke se stvari odgađaju, neke stvari još nisu riješene, primjerice hipoteke. izglasali smo moje izvješće i e, ono je prošlo kroz prvo čitanje, ostale su još neke samo tehničke stvari, koje se tiču e, provedbene direktive. Znam da komisija surađuje s nama i da ćemo to pokušati riješiti još za prvog čitanja. E, doista ne bi bilo zgodno da se uspijemo, e, da se uspijemo složiti o sadržaju, ali da se ne uspijemo složiti oko nekih tehničkih detalja. Dakle, Također pokušavamo uz hipoteku promicati e, odgovorno zaduživanje i razmatramo ovu mogućnost da komisija izda jedno izvješće o privatnom dugu. To je pitanje koje je potrebno imati na umu, koje komisija bi trebala imati na umu kako ja vidim stvari, jer ne možemo imati e, odgovorno preuzimanje dugova e, koje će samo gledati jednu stranu pozemljivanja potrošačima, tu trebamo i razmatrati pozemljivanje poduzećima. I konačno strukturna pitanja, to je još nešto na čemu se radi, očekujemo nešto više o tome čuti tijekom jeseni. No zanima nas kako ćete nužne strukturne reforme provesti, a istovremeno e, zadržati univerzalni bankovni sustav koji zapravo e, održava Europu da zajednički funkcionira. Gospodine Sanchez Presedo, bio sam zaista sretan ishodom glasanja u parlamentu i predložio sam vas da po prvi puta govorimo o hipotekarnom kreditu. To je nešto što se odnosi na sve građane. Mnogo toga još treba poboljšati, međutim, vi ste nas podsjetili na jedan element koji nije jednostavan. Radi se o sporazumima između vijeća i parlamenta o, o provedbi tog interinstitucionalnog sporazuma. Ja sam e, rekao da razumijem stav parlamenta, međutim vijeće se treba pokrenuti i treba doći do sporazuma. E, gospođa Sharon Bowles je osobno E, razgovarala o tome e, s ministrom financija Litve e, koje sada predsjeda Europskom unijom. Ona mi je to sama rekla. Govorila je s njim prije nekoliko dana. <clears throat> To je važno pitanje za parlament i mora se naći rješenje. Ne smije se blokirati tekst o hipotekarnim kreditima. E, i rješenje se mora naći i ja sam rekao da e, sam otvoren i na raspolaganju kako bih posredovao da parlament i vijeće dođu do sporazuma. U tom tekstu, gospodine Sanchez Presedo, nalaze se elementi onoga što vi želite postići, a to je odgovoran zajam, odgovoran kredit. Mi bismo htjeli da potrešači financijskih proizvoda e, da se njih bolje poštuje, bolje ih se informira o rizicima koje preuzimaju. E, kako da se radi o hipotekarnim kreditima ili drugim kreditima i općenito svim financijskim proizvodima. Kakav dakle oni rizik predstavljaju za građanina. I u tekstu o hipotekarnim kreditima idemo na ovo, ovaj aspekt odgovornosti. Gospođo Luling, hvala. Gospodine povjereniče, prije nešto više od jedan dana pokrenuli ste prijedlog komisije o reguliranju monetarnih ponudava. E, to je vrlo značajno za financijski sektor. On je to primio, taj financijski sektor, ne baš objeručke. I ja se slažem s vama da se radi o tome da je inicijativa komisije dobra. Htjela bih znati na osnovu primjedbi onih koji kažu da predložene e, promjene idu puno dalje od onoga što se tražilo e, kada govorimo o o e, nekim aspektima a sada, kada vidimo da su kamate tako niske, monetarni fondovi e, se e, ne, ne stoje jako dobro i teško mogu e, opstati sa vrlo strogim pravilima ako se ista uvedu vi ste u prijedlogu rekli da mora postojati jedan sigurnosni jastučić od 3% koji se uvelike dovodi u pitanje. Zanima me što vi mislite o ovakvim kritikama sektora koji vam sektor upućuje na vaš prijedlog i zapravo što se može napraviti kako bi se neki sektor bolje regulirao e, sektor koji je sada doveden u e, vrlo nestalnu poziciju, nestabilnu poziciju u sadašnjem kontekstu. Hvala vam na pitanju, gospođu Luling. ako mi dopustite samo još jednu rečenicu gospodinu Sančezu presedu, jer nisam odgovorio na jedan element. E, ja naime pripremam reformu bankovnog sektora uzimajući u obzir odmjeravanje rizika ovisno o tome e, radili se o investicijskoj banci ili se pak radi o, o tradicionalnoj banci koja posuđuje tvrtkama i građanima. Moramo se tako uzeti u obzir diversifikaciju financijskog sektora. Naime, ne radi se uvijek o investicijskim bankama kao što je bio eh, Lehman Brothers ili neke univerzalne banke. Nisu one uvijek iste eh, stvorile sadašnju situaciju. Te banke su zaista bile raznovrsne. Ja se zalažem za to da se raznovrsnost banaka zadrži. To je vrlo značajno obilježje europskih banaka. Imamo neke velike banke koje se bave svim aspektima, ali postoje i neke manje banke koje su prilično drugačije <clears throat> e, napravljene. Gospođo Luling, vraćam se na vaše pitanje. E, tražilo se, odnosno preporučivalo se da se zabrani ne, e, postojanje fondova konstantnih vrijednosti. Ja sam e, uglavnom slijedio četiri velike preporuke Joska u e, mom e, prijedlogu. Nisam predložio da se ti fondovi zabrane. I to iz dva razloga. Prvo je što smatram da se ciljevi sigurnosti i stabilnosti mogu ostvariti i na druge načine, ne samo zabranom. Se može ostvariti transparentnošću, dobrim upravljanjem i ovim što smo nazvali e, zapravo jastučićem, tim zaštitnim jastučićem od 3%. Dakle, da su to bolje metode od zabrane. A druga metoda, siguran sam da ćete to shvatiti, je da e, one E, su zapravo izvor velike gospodarske aktivnosti u Luksemburgu prvenstveno, ali i u Irskoj. I naši prijedlozi uvijek moraju imati na umu i posljedice na gospodarstvo koje mogu imati takav fondovi moraju imati specifična pravila s jednim zaštitnim jasučićem koji bi morao biti prihvatljiv i bit će prihvatljiv po mom, eh, po eh, mom mišljenju. Gospođe Luling, da je ovakvog propisa bilo, većina tih eh, fondova bi bila opstala u ovoj situaciji. Dakle, fondovi koji imaju E, značajnu ulogu u gospodarstvu. Predstavljaju 8 milijardi transakcija. I ja sam to u priječenju o shadow banking sektoru i predložio, dakle kad se radi o fondovima konstantnih vrijednosti, da se oni sačuvaju. E, neki smatraju da se radi o previše brutalnoj mjeri, drugi pak da ta mjera nije dovoljno brutalna. Ja mislim da smo se mi odlučili za srednji put koji je najrazumniji i koji jamči transparentnost. A i za kraj gospodin Ramon Premoza. Zahvaljam predsjedateljici. Samo posljednje pitanje koje se tiče jedinstvenog sustava rješavanja banaka. E, gospodine povjereniče, vidim da se nekolicina e, vlada zapravo ne želi prihvatiti ovaj jedinstveni mehanizam, odnosno da mu ne žele dati dovoljnu snagu da restrukturira europske banke. Da li je moguće doći do europske odluke o jedinstvenom rješavanju bez promjena ugovora i možete li im dati neke argumente za to? Hvala. Eh, Moj odgovor je da. Da. Ja smatram da, prema mišljenju naše pravne službe, koja je potvrđena i e, od strane pravne službe vijeća i pravne službe Europske središnje banke, da je moguće da se izgradi e, Europski fond i e, Europski mehanizam za rješenje banaka na temelju članka 114 ugovora. I mislim da mi smo to raspravili sa svim vladama, da ćemo sa vremenom vidjeti da je to solidna pravna osnova. Ponovit ću nešto što sam rekao u mom uvodnom izlaganju malo prije. Znači li to da je to idealno, znači li to da se to ne može poboljšati? Ne. Mi moramo učiniti da taj sustav za rješenje banaka što prije postane operativan, kako bismo mogli djelovati u slučaju krize, kako bismo mogli sustavno, inteligentno razriješiti jednu banku a ne da improviziramo, na primjer u nedjelju popodne, a da nemamo nikakav postupak, dakle odluka što se tiče europskog načina rješavanja banaka. Ono što želim postići jest da Bailin puste dio toga kako se porezni obveznici ne bi morali pozvati na plaćanje, isto tako e, da taj sustav bude integrirani u europski sustav pomoću ovog europskog fonda. Ako se ugovor promijeni. A mislim da je to poželjno, ali u budućnosti, dakle prije svega što se tiče načina funkcioniranja eurozone. Onda ćemo da, najvjerojatnije, morati donijeti određene propise kako bismo poboljšali mehanizam rješavanja banaka. Malo prije sam rekao da je ESM koji postoji, ali koji postoji na međuvladinoj razini, dakle sa sustavom eh, jednoglasnog glasovanja, da je bi on mogao postati kasnije, dakle, e, europski način rješavanja banaka. Ja nemam ništa protiv toga, mi moramo izvući zaključke iz poteškoća koje smo imali kada smo morali spašavati banke u hitnim slučajevima, kada nismo imali drugačijeg izlaza, e, kada guverneri nisu se mogli niti sastati, niti suodlučivati. Dakle, moj odgovor je da, e, moramo izraditi sustav koji će već moći raditi 2014. godine, a vjerujem da će se to ostvariti. Mislim da ćemo na dinamičan način postići sporazum, a zatim u jednoj drugoj fazi poboljšati još taj sustav uz promjenu ugovora. Hvala vam, povjereniče. E, poruka koju sam ja dobila iz ove razmjene gledišta, dakle od strane nas, ali od strane povjerenika, jest da mi radimo taj posao, e, da uvodimo potrebne promjene nakon ovog kolapsa Lehman Brothersa, da želimo učiniti financijski sektor stabilnim, sigurnim, ali isto tako sam iz vaših eh, poruka čula poruku da zemlje članice moraju provesti taj sustav, da moraju preuzeti odgovornost, da moraju biti ozbiljni i mislim da bismo trebali osigurati dakle, da oni preuzmu svoj dio odgovora za promjenu ovih sustava kao što su učinili u prošlosti, tako i u budućnosti. Uvijek me pitaju iz medija kada donijemo novo zakonodavstvo, kad će on stupiti na snagu. E, onda vidimo 2014-2015 godina. Ja tada kažem da je to njihov rok, dakle oni to moraju učiniti do tog datuma, ali ništa ih ne sprečava da to učine prije. Hvala vam na vašim e, izvrsnim primjedbama i mislim da smo imali vrlo dobru razmjenu gledišta. Hvala vam još jednom.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 Okay, I'm Dobro, polako ćemo započeti jer vidim da nam je izvjestitelj ovdje, kao izvjestitelj u sjeni, barem oni najvažniji. Odnosno oni koji su se odlučili pojaviti na raspravi. Tako da je sljedeća točka osiguranja od prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem. Izvjestitelj je gospodin Terrell, da ću vam riječ za prvu razminu gledišta, a nakon toga ćemo dati riječ vjestiteljima u Sijenin. Izvolite. Olen iloinen voidessamme nyt aloittaa keskustelun tästä moni... Dakle, kako bismo mogli započeti s raspravom o ovom kompliciranom pitanju. Naš dom ima dužnost e, zajamčiti dobrobit naših građana i konkurentnost naših poslova. Svrha ovog izvješća je da ostanemo budni u održavanju, u očuvanju ove ravnoteže. Pitanje koje se postavlja je što bi Europska unija mogla učiniti da stvori dodanu vrijednost za naše građane u ovom području djelovanja. Osiguranje zahtijeva prilagođene proizvode koji u obzir uzimaju lokalne uvjete koji postoje. Dakle, ukoliko to imamo na umu, lokalni okvir bi mogao biti bolji okvir nego onaj europski kada se bavimo pitanjima ove teme. No, to nije nužno slučaj. Europska komisija je izjavila da rješenje jedno za sve nije najbolji pristup, barem ne u ovom slučaju. Dakle, trebamo biti otvoreni e, različitim predlozima i nadamo se da će Europska unija e, pogodovati određenoj razini razmjene informacija. To je također nešto što je izazovno zbog toga što postoji niz različitih e, slučajnih događaja koje je zapravo teško usporediti, čak i ako su oni slični. Dakle, radujem se što mogu moći čuti stavove različitih klubova zastupnika i što ću moći čuti vaše očekivanja i vaše zamisli. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Langenu u ime EPP-a. Hvala. Mislim da bismo morali još malo intenzivnije obratiti pažnju na detalje. Komisija s ovom zelenom knjigom e, predočila po prvi put kako bi e, četiri tržišta, e, dakle prevencija, senzibilizacija što se tiče prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskih djelovanjima pojačala kako bi prvi put poradila na tom pitanju, a načelo koje je predstavila sigurno nije jednako primjenjivo u svim zemljama članicama. E, šteta proizvedena prirodnih katastrofa je nešto što je financijski riziko za društvo e, i zbog toga imamo sustav osiguranja koji dobro djeluju u određenim zemljama članicama. Zadnje poplave u Njemačkoj su pokazale nešto vrlo zanimljivo. Naime, rezultat je bio taj da su e, prirodne katastrofe u vezi s poslava, poplava doveli do toga da smo imali različita osiguranja. Tvrtke koje su prošle prošli bili pogođene od poplava su se osigurale, imali smo aktivnu i pasivnu e, prevenciju, dok kućanstva to nisu poduzela, a na primjer jedno malo mjesto poput Grimara, tamo su građanske inicijative spriječile e, čak da se izgradi e, brana. Ako sada nađemo europsko rješenje za ovo pitanje, onda po mom mišljenju moramo pripaziti na to da vlastite inicijative građana ne blokiramo. Sa samo inicijativama se može postići više nego sa potpunom e, obveznom sa potpunim e, osiguranjem na nacionalnoj razini. To je ono što bih ja rekao u vezi ove knjige. Da ne bismo smjeli donijeti mjere gdje samostalna odgovornost građana e, dakle, se blokira. Još jedan primjer u vezi poplava u e, općini Dekendorf na Dunavu je jedna trećina kućanstava zbog poplava u proteklih nekoliko godina uzelo osiguranja u slučaju elementarnih e, nepogoda, a ostatak ne. Ako država sada u potpunosti preuzme tu štetu, onda će ta jedna tečina sada odustati od osiguranja. To je moguće da se dogodi i zbog toga postoji tu jedna tanka linija između samoodgovornosti i e, zakonodavnih prijedloga koji se tiče minimalnih, minimalnih osiguranja i sličnog sa europske razine. To je moja glavna točka. Jer Zelena knjiga pokazuje na razne načine koliko, koliki je postotak pdp a p-a u pojedinim e, zemljama e, stvarno e, sudjelovao u financiranju štete. Naravno u Danskoj i u Litvi prema ovoj skali najveća šteta prouzročuju oluje, no naravno tu je i rizik, ali imamo više oluja tamo negdje drugdje. Italija i Grčka su najviši što se tiče potresa, poplave, tu imamo Rumunsku, Češku, Bugarsku, e, Poljsku i Austriju. Dakle, rizici proizvedeni e, putem prirodnih katastrofa su na različiti način raspoređeni kroz zemlje članice i zbog toga rješenja koja mi nudimo e, mogu samo odgovoriti na takve posebne slučajeve. Pitanje je kako ćemo uspjeti ostvariti poticaje u kojem god području se tiče, dakle, na primjer, govorilo se o obveznom osiguranju atomskih e, elektrana e, i e, obvezno, obvezno osiguranje za kompanije koje se bave eksploatacijom plina i nafte. Tu dakle imamo razne, razne katastrofe izazvane ljudskim djelovanjima kojih se sjećamo. Imamo i pitanje regulacije štete tu e, imamo reference na direktivi o posredništvu u osiguranju i stoga mislim da ovu temu trebamo obraditi onako kako to treba. Vidimo da tržište, tržišta djeluju, ali imamo različite mentalitete, različito pouzdanje i povjerenje u e, ono koji je osiguran i mislim da je to ono što trebamo uzeti u obzir kada govorimo o ovoj temi. Stoga smatram da zelenu knjigu koja je predstupanj bijeloj knjizi, da nju trebamo u tom svjetlu čitati i ne zaboraviti na ove posebne aspekte. Hvala. Uh, hvala vam u ime socijaliste demokrata gospodin Baldini. Evo hvala. Ja ću iskoristiti priliku da govorim hrvatski i htio bih se zahvaliti predsjednici i svima koji su evo omogućili da postoji prijevod na hrvatski jezik. Nadam se da nadam se da funkcionira prijevod. Da, svi, svi kažu da funkcionira. Dobro. Dakle, poštovana predsjednice i svi nazočni, htio bih reći da zelena knjiga Europske komisije je dobro ishodište za ovaj izvještaj. Zelena knjiga obrazlaže sadašnju situaciju i nudi rješenja kako bi se moglo poboljšati ono što je sadašnje stanje u Europi u osiguranju protiv dakle izazvanih katastrofa što se tiče ovog izvještaja moramo dati potrošačima neophodne informacije da mogu napraviti i da mogu izabrati zapravo zelena knjiga se koncentrira na to i ja mislim da moramo više raditi na toj oblasti i u toj oblasti moramo o tome razgovarati naročito o obaveznom osiguranju isto tako su zanimljive ideje o stvaranju takozvane insuris puls i o učešću vladinih organizacija u tome. Svakako mislim da je ovaj dokument dobar kompromis za kompanije, potrošače i vlade. Smatram da nužna ravnoteža među potrebama svih uključenih strana mora biti ostvarena a bez takve ravnoteže nezamisliv je bilo kakav napredak na tom području. Hvala lijepo. Puno vam hvala. Prevod je savršeno radio jer imamo odlične prevoditelje, tako da smo hvatili svaku riječ. For Aldi group. Gospodin Torvalds u ime Aldea. Zahvaljujem predsjednici. Zahvaljujem prije svega komisiji na ovoj zelenoj knjizi i izvjestitelju na uvodnim napomenama. Prirodne katastrofe i one uzrokovane ljudskim djelovanjem su nažalost problem kako u EU tako i u ostatku svijeta. Ehm, više zabrinjavajući trend koji vidimo u dokumentu je da se ubrzano poboljšava intenzitet ovakvih katastrofa. Postoje znanstvene pretpostavke da će globalno zagrijavanje povećati ovakve situacije i to postavlja pitanje kako zapravo možemo e, možda e, smanjiti ovakav trend razvoja događaja, a ne samo raspravljati o osiguranjima. No, kakvo je stanje, mislim da moramo raspravljati i o drugim mjerama koje bi uključivale osiguranje. Zelena knjiga je objavljena u travnju i tijekom ovog ljeta imali smo e, u središnjoj Europi veliku poplavu koja je utjecala osobito na Austriju, Češku i Njemačku. E, ja sam podsjetio Magdeburg prije, nakon nekoliko mjeseci nakon poplava i samo mogu reći da je uništenje bilo e, usporedivo s onim u Bavariji i u Belgiji 1630. godine. No usprkos tome mislim da moramo, uh, zapravo zahvaljujući tome, mislim da moramo još podrobnije se pozabaviti ovom temom. Država članica iz koje dolazim ja, izvjestitelj, uh, osjeća utjecaj e, ovih vremenskih promjena. Imali smo ljetne poplave, zimske oluje i to zapravo postaje svakogodišnji fenomen. U dokumentu se naglašava činjenica da ljudi sustavno e, zapostavljaju činjenicu da zapravo smo sve više žrtve ovakvih prirodnih katastrofa i na neki način smo više optimistični na što bi trebali biti i manje pesimistični što bismo trebali biti u nekim drugim slučajevima. Dakle, ekstremni vremenski uvjeti su novi fenomen, iako kažem da su oni ekstremni, zapravo istovremeno e, Podcijenjujemo utjecaj toga i otežavamo svakodnevnom čovjeku da zapravo shvati e, obuhvat i moguće utjecaj toga. Time zapravo se otežava i ova rasprava o osiguranjima. Pitanje koje se tiče obveznog osiguranja takvog programa se spominje u dokumentu, nisam imao vremena razmotriti e, sve detalje toga kako države članice se bave time, kakvi nacionalni programi postoje o tome, no postavlja se cijeli niz vrlo zanimljivih pitanja. Primjerice, trebala bi Grčka spašavati Njemce e, nakon poplava u e- Elbe. Dakle, doista e, ću biti, vrlo, ću biti na vrčkovima prsti čekajući njemački odgovor na to. Dakle, ako ima smisla okupljati e, u pulove troškove za osiguranje, moramo imati na umu da postoji odgovornost pojedinaca i nacionalnih e, tijela koji se bave planiranjem i znamo da zbog prirodnih uvjeta jednostavno problemi postaju sve veći i veći. Ljudi također grade kuće u riskantnim područjima i na neki način otežavaju sami svoju situaciju nasipi e, bi na neki način mogli smanjiti čak vrijednosti nekretnina i zbog toga ljudi pokušavaju e, utjecati na manju gradnju takvih nasipa. Dakle, moguće je da u slučaju poplava dođe do većih troškova ukoliko svi ne preuzmu svoju odgovornost i znamo da jedan dio stanovništva ne žele sudjelovati u obveznim programima osiguranja. Nadalje, kao što vidimo, e, smo vidjeli na mom primjeru e, Grčke koja spašava Njemce, radi se o tome da program osiguranja mora biti uveden na jednoj europskoj razini, a ne samo na razini država članica. Dakle, ovo je prva razmjena gledišta, ne želim ulaziti u više detalja na što jesam, e, bio sam već u određenoj mjeri provokativan, tako da ću rado čuti reakciju mog finskog kolege i možemo nakon toga nastaviti raspravljati o ovome i međusobno na finskom. Hvala vam. Hvala i vama. Mislim da je dobro biti malo provokativan kako bismo zapodijenili diskusiju. Gospodin Gigold u ime Zelenih. Ja sam osobno uvijek e, iznenađen onime što Finci smatraju provokativnim. No, e, kako bismo izazvali Njemca, mislim da je potrebno biti ipak malo provokativniji Dakle, rekao bih da je krasno što možemo čuti hrvatski u našem odboru. Dobrodošli, radujemo se zajedničkom daljnjem radu. E, no što se tiče ove teme, mislim da još nemamo zajedničko stajalište unutar kluba zastupnika, no moram reći da imam neke temeljne sumnje o ovom svemu. Već je spomenula Verna Langen da što se ovoga tiče, postoje problemi moralne naravi, a da njih je došlo također zbog toga što postoji, ukoliko dođe do slučaja nedostatka osiguranja, manjka osiguranja, uvijek postoji jedna snažna tendencija toga da politička zamjetnica, zajednica spašava one koji nisu platili, kupili osiguranje. To redovito vidimo u Njemačkoj i zbog velikih prirodnih katastrofa takvi se jednostavno trenuci e, smatraju nečim zajedničkim, ljudi osjećaju jedni s drugima i zbog toga što je vrlo teško ne pomoći ljudima. No ukoliko se uvijek u svakom slučaju pomogne, to je zapravo poticaj da se ne koriste osiguranja i da se ne vodi briga o stvarima kojima se briga treba voditi, o nužnim aktivnostima. Dakle, obvezna osiguranja bi na neki način potpomogla izbjegavanje ovih problema dijeljenja troškova, a s druge strane moglo bi se reći da smo mi zemlja gdje se ljudi zajedno drže i da ne želimo okrenuti leđa onima koji žive u područjima koja su tisućama godina primjerice naseljena, a u kojima će premije osiguranja zapravo uvijek biti skupe, pa nam treba određena solidarnost bilo potporama koje pružamo modelima osiguranja ili time da od osiguranja tražimo da ponude povoljnije premije koje će zapravo u kojima će financijski sudjelovati drugi koji ne žive u takvim područjima ili treća stvar da se prihvati da će jednostavno uvijek postati takva, postojati takva pomoć vlada kako bi političari jednostavno mogli pojaviti se e, u medijima u ključnom trenutku. Dakle, mislim da nije lako pronaći rješenje u ovome i nisam potpuno uvjeren da nam je e, potrebno, potreban pristup e, jedne veličine za sve u Europi što se toga tiče. Nisam uvjeren u to jer da bih čuo komisiju u kojoj mjeri oni smatraju da je tako nešto potrebno e, i opravdano po pitanju subsidijarnosti da imamo jedno takvo rješenje za sve. Moram reći da ja osobno u to nisam uvjeren. I teško je pronaći eh, odgovarajuću ravnotežu u priopćenju, kao što je izvjestitelj spomenuo, postoje eh, neke konkretne ideje o tome eh, gdje bi Europa mogla stvoriti onu dodanu vrijednost. Istraživanje ili iskustvo najboljih praksa. Isto tako postoji strategija za koordinirano upravljanje prekograničnih rizika i vjerujem da je važno da ne postoji e, jedna moralna opasnost između pojedinih država članica. Dakle, da se jedna država članica e, tako stvori svoje obrane, da druga država članica zbog toga još više nastrada. Primjerice između Njemačke i Nizozemske, to bi moglo biti pitanje e, što se tiče Rajne, ali postoje drugi takvi primjeri. Dakle, mislimo da bi Europa trebala sudjelovati u tome ukoliko postoji neki aspekt konkurencije. Dakle, primjerice, ako neke zemlje imaju e, odgovarajuće osiguranje nuklearnih postrojenja, ukoliko oni internaliziraju taj rizik, a drugi to ne učine, tada dolazi do problema konkurencije na energetskom tržištu. A u slučajevima katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, trebala bi postojati jedna jasna europska dimenzija. Dakle, vjerujem da naš rad koji će na kojem će raditi moj kolega Jean-Paul Beze, koji danas nije mogao biti prisutan, mislim da moramo pomno razmotriti da li ćemo imati jedno rješenje za sve, u kojem slučaju ćemo ga imati i koji je zapravo temelj subsidijarnosti za takvo zajedničko rješenje. I radujem se napred mnogo jasnim objašnjenje od strane komisije o tome što bi se trebalo učiniti na europskoj razini, a gdje bi se trebalo donijeti drugačije prosudbe o razini solidarnosti koja je potrebna. I naravno pitanje zbog čega bismo trebali imati jedno rješenje u 28 država članica. U to još nisam u potpunosti uvjeren i voli bih čuti dodatno objašnjenja od strane komisije gospodin Kamal u ime eh, konzervativaca i reformista. Zahvaljujem. Eh, ja govorim u ime svog kolege Ešleja Foxa koji je izvjestitelj u Sijeni za naš klub zastupnika pa ću eh, pročitati neke njegove bilješke bez prevelike provokativnosti. Gospodin Fox smatra da općenito govoreći podržava ovaj izvještaj koji se tiče odgovarajućeg plana osiguranja, međutim za onoga što vidi u e, zelenom dokumentu ne slaže se sa predlogom komisije o obveznom osiguranju. Uz praktične poteškoće takve mjere kao što je procjena troškova, postavlja se još važnije konceptualno pitanje kako opravdati obvezu takvog osiguranja E, u trenutku kada onako, onako obitelji žive sa vrlo oskudnim e, prihodima. Također kaže da ukoliko živite u regiji koja je pogođena katastrofom, da vjerojatno biste i bili osigurani da imate za to financijska sredstva. Nakon razgovora s nekim kolegama koji su mu rekli o poplavama koje se ponavljaju u proteklim godinama, a ljudi i dalje u istim područjima gdje se dolaze tih poplava zapravo grade e, svoje domove, mislimo da je to na samim vladama da donose odluke, jer u krajnjoj liniji oni će same snositi troškove katastrofa, a ne cijela Europska unija. I konačno potrebno je pojednostaviti za potrošače način na koji su sročeni ovakvi ugovori i ostaviti obvezu osiguranja samim individualnim potrošačima. Ovime završavaju opaske gospodina Foxa. Um, Gospodine Lange, vi ste htjeli na kratko uzeti riječ? E, da, još sam jedno zaboravio. Imali smo i konzultacijski postupak i zamolio bih komisiju da se izrazi na tome. Dakle, 30. E, lipnja je završila ta faza konzultacija, možda već imamo neke zaključke, prije svega što se tiče pravnih pitanja koje su tamo postavljena. E, dakle, radili se o civilnom pravu, a neke zemlje članice to ne žele i bilo bi mi drago kada bi komisija nešto rekla što se toga tiče. Which one? Okay, well, I mean, we've got some commission people here, so... Imamo e, ljude iz komisije ovdje koji će moći odgovoriti na pitanja. E, meni osobno ova rasprava vrlo zanimljiva jer nisam pročitala e, ovaj zeleni dokument i nemam puno predznanja o tome, tako da i sama imam neka pitanja, zapravo postoji li nekakav jaz i na koji način će ga se moći zatvoriti i da li se stvara neka dodatna vrijednost. Jer koliko ja razumijem stvari, postoje neke katastrofe protiv kojih se ne može osigurati. Da li je to polazište komisije, možda biste nam i to mogli malo detaljnije objasniti, uz odgovore naravno na pitanja koja smo čuli. Dakle, zanima me također gdje je ta dodana vrijednost i da li se pokušavaju popuniti neke praznine koje ne postoje, odnosno kako možete poboljšati tržište. Tko želi e, preuzeti riječ u ime komisije? Thank you very much. Hvala vam. E, ispričavam se, prvi puta sam na vašem odboru, e, tako da možda nemam najsistematski pristup velikom broju e, pitanja koja sam čuo. E, moje ime je Lukas Bortella, radim za opću upravu za unutarnje tržište, e, odjel za osiguranje i mirovine. Naša opća uprava zapravo preuzela koordinaciju ovog zelenog dokumenta, inače na njemu radili cijeli niz različitih službi, od opće uprave za zaštitu potrošača, zaštite okoliša i tako dalje, ali i e, ureda koji se bave porazivanjem i tako dalje. Dakle, načelno smo pokušali podići razinu informiranosti o jednom pitanju koje postaje sve važnije u Europi. To su katastrofe, da li prirodne ili one uzrokovane ljudskim djelovanjem. I pokušali smo u našem dokumentu također biti donekle provokativni, ali i pedagoški. Jer pokušali smo podići razinu informiranosti i vidjeti da li Europska unija može nešto o tome učiniti, jer vidimo da postoji nedostatak osiguranja u cijelom nizu država članica. Naravno, neke su države članice pronašle rješenja za prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, ali određeni broj država članica kaska za drugima. Dakle, pokušali smo podići informiranost i učiti jedni od drugih. Svrha zelenog dokumenta je razmijeniti najbolje prakse, ali i razumjeti da li bilo kakva europska aktivnost se zapravo može provesti. Što se tiče samih konzultacija, a one zapravo su potrajale, traju još od sredine sedmog mjeseca i sad razmatramo odgovore, dobili smo oko 65 odgovora različitih dionika, država članica, nacionalnih parlamenta, ali i osiguravajućih kuća i potrošača. A mislim da bi ti odgovori trebali uskoro biti dostupni na našim web stranicama, a nakon toga i naša procjena. Dakle, 65 ste dobili 75 reakcija na konzultacije. A kakve su to organizacije bila koje su vam se javile? Ako se dobro sjećam, radilo se o osiguravajućim poduzećima, udruženjima, osiguravajućim brokerima, ali isto tako i mislim i neki nacionalni parlamenti i vlade država članica kao i udruženja potrošača. Uh, e, dobro, ne znam da li odgovara na neka od vaših pitanja, ali sada kad imamo i vaš kontakt, vaše ime, možemo vam i e-mailom poslati neka od pitanja kolega. E, s obzirom da ste prvi puta ovdje, eto, dobro došli. E, nismo ni mi sami uvijek e, sustavni u bavljenju ovim pitanjima, ali politika je takva. Pa ću predati riječ nazad izvjestitelju da sažme i da nam kaže što dalje slijedi što se tiče ovog izvješća. E, hvala vam predsjedateljice. Bilo je zanimljivo i ohrabrujuće čuti komentare kolega. I oni su zapravo velike bili, slijedili moj način razmišljanja i međusobno su bili konzistentni. Mislim da to zapravo je dobar znak za buduću suradnju. E, ja sam trenutno u procesu sastavljanja svog teksta i svakako ću u njega uključiti komentare koje sam e, danas čuo od kolega. E, siguran sam da ćemo dakle dobiti konsenzus i da će kolege biti zadovoljni ishodom. Dakle, ako mogu vremenski okvir potvrditi, prezentacija načet nacrta izvještaja 14.10. Mislim da su kolege iz komisije ponudili e, i pristup konzultacijama, tako da možete vidjeti reakciju, reakcije koje su oni zaprimili, to će sve biti online. 22.10. je rok za amandmane, 25. 26. 11. razmatramo amandmane i glasanje 17. u odboru i planiramo u veljači glasati na plenarnom zasjedanju. Hvala vam, zahvaljujem komisiji i na njihovoj intervenciji. Tako da prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Malo smo unaprijed, oko 10 minuta, tako da ćemo morati pričekati gospodina Bertota. Možda netko može nazvati njegov ured da vidimo da li je već na putu. Zvali ste ga, ali se ne javlja. Dobro, pričekat ćemo jednostavno da se pojavi. Is Izvjestitelji u sjeni su prisutni. Jedan, jedan je, gospođa Kleva. Sven također još nije ovdje. Je, je, preselio se. Gledala sam u krivom smjeru. Dakle, Sven je ovdje, tako da nedostaje izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni. Još jedan, pa ćemo napraviti kratku pauzu i nastaviti. Ali nemojte otići. Nemojte nam pobjeći. Inače ćemo se teško vratiti na raspored. Nadam se da ćemo ovim tempom uspjeti završiti malo ranije. Za e, zamalo bih onda kolege da e, nazovu izvjestitelje zadužene za sljedeću točku dnevnog reda kako bismo se pobrinuli da budu prisutni. Ili je to sve za danas? Ne, ovo je posljednja točka zapravo. Cancel these two, that's right. They're cancelled. already.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 I think we're ready to start. Our rapporteur is here. Polako smo spremni za početak. Kao što sam rekla, najvažniji, najvažniji su ovdje izvjestitelji u sjeni, to su oni koji će raditi na dosjevu, to je zapravo najvažnije. Dakle, gospodin Bertod, možda ga netko može zamoliti da e, zauzme svoje mjesto kako bismo počeli. Govorim francuski, malo njemačko, ali ne govorim talijanski. You're leaving, but you're one of my shadows, don't leave. Nemojte otići, vi ste jedan od mojih izvjestitelja u sjeni. Uh, Gospodine Bertot, dobrodošli. Ispričavamo se, malo smo ispred našeg rasporeda, zato vas čekamo. Bili smo nešto brži sa prethodnim izvještajima i na vrijeme smo odradili ostatak sastanka, tako da uvijek moram posjetiti zastupnike da je naš raspored vremenski indikativan. Dakle, vi ste na redu za vaše mišljenje predsjedavajuća, prije svega zapravo se ispričam za sve ono što ću sada reći. To je moj prvi rad kao zastupnika, to je prvo, moje prvo mišljenje koje dajem prvo izvješće, prema tome se unaprijed ispričavam. Ću sigurno puno toga pogriješiti. E, ne, niste pogriješili. Jednostavno ono što želim reći je da su E, vremena na dnevnom redu indikativna i da smo danas e, vrlo brzo radili pa smo zato prije, na dnevnom redu. Da, moram reći da sam sigurno i u izvješću koje sam pisao sigurno napravio neke pogreške. U osnovi tražilo se od mene da govorim o e, sudjelovanju zaposlenika u financiranju tvrtki. Ja sam u tom tekstu pokušao procijeniti o kojim se instrumentima može raditi. Tako su mi pali na pamet one koje sam nabrojio. S jedne strane možemo gledati da bi mogla biti participacija zaposlenika tako što bi oni mogli e, dobiti dio društvenog kapitala ili pak bi im se mogli upisati određene vrijednostni papiri, a to bi zapravo bile obveznice koje bi specifično bile namijenjene zaposlenicima. I to bi zapravo e, mogla biti neka vrsta E, remuneracije, dakle e, davanje kamata na taj e, za te zastupnike. Druga vrsta financiranja moglo bi biti zapravo plaćanje kroz taj, na taj način gdje bi tvrtka predvidjela putem toga da bi svoje dakle, zaposlenike platila djelomično tako što bi im dala dionice njihove tvrtke. U tom slučaju bi e, porezna podluka mogla ići e, na povoljan način. Dakle, ono što e, izda tvrtka i ono što neto primi sam zaposlenik. Za porez bi se trebalo uzeti u obzir ili nominalna vrijednost određene eh, dionice, odnosno vrijednostnog papira ili neki drugi parametar koji bi omogućio da se približi trošak koja podlaže, koji ima tvrtka kako bi eh, i dala taj prihod i onaj sredstava koji je zaposlenik ustinu dobio. Što se pak tiče financiranja e, zaposlenika, način na koji bi oni financirali to poduzeće, jer u trenutku kriza to nije nešto što bi se trebalo pocijeniti. E, naime, tu bi se mogla sredstva iskoristiti za financiranje onih zaposlenika s kojima je prekinut radni odnos, možda zbog toga što je tvrtka došla u krizu. Dakle, na taj način bi se eh, bi sami zaposlenici mogli iz tih eh, fondova pomoći <clears throat> da se ponovno pokrene aktivnost samog poduzeća u prvom redu tako da se otpušteni radnici ponovno zaposle u tom istom poduzeću. Jasno je da treba uzeti u obzir i rizik takve vrste financiranja tvrtki. E, treba vidjeti e, što tu e, rade sami recimo agencije koje se koje procjenjuju ovakve vrijednostne papire. E, mislim da bi bilo ispravno da postoje različite norme koje bi vrijedile za tvrtke koje su na burzi s jedne strane i s druge strane one koje nisu na burzi iz malih i srednjih poduzeća. Jednostavno znamo da ako neko ima vrijednostni papir neke tvrtke koja je na burzi, pa se prema tome to može odmah unovčiti, da to mora biti podležno drugačijoj e, vrsti e, propisa. Nakon ovoga otvaram raspravu, a znate da je ovdje odbor Ekon nadležan samo za jedan dio ovog izvješća, pa trebamo vidjeti što će reći o tome druge e, drugi odbori. Hvala lijepa. E, sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni, ali e, mi u ovom izvješću imamo zapravo u nekim područjima isključivu nadležnost, e, kao što su na primjer na poreskim poticajima i tako dalje. Prema tome, sada ćemo pozvati izvjestitelje u sjeni koji su dio ekipe koji će vam pomoći da na tome radite. Najprije gospođa Kljeva. Zahvaljujem predsjedateljici. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Bertotu na doprinosu o e, važnoj raspravi o financijskom sudjelovanju zaposlenika u dobiti poduzeća. U proteklim godinama produbljenje krize i e, brojni stečaj i prodaja dionica državnim poduzećima zapravo su doprinijeli sve većem rastu i potrebi za različitim oblicima uključenosti zaposlenika u upravljanje poduzećima i dobiti poduzeća. Postoji velik broj pozitivnih efekata toga koji pokazuju da je ovo trend koji vrijedi podržati i na europskoj razini. Dakle, potrebno je uspostaviti određeni europski okvir koji će moći pomoći definirati osnovne principe iz takvih programa, ali pomoći i sa međusobnim priznavanjem programa sudjelovanja zaposlenika diljem Europe. Dakle, na taj način bilo bi odlično vidjeti da komisija dalje radi i da predstavi jedan homogeni pravni okvir za sudjelovanje zaposlenika, a vjerujem da povjerenik bar nije tako nešto nam već obećao na jednim od naših rasprava, na jednoj od rasprava prošle godine. Dakle, slažem se svakako s izvjestiteljem da su nužni koraci i ciljevi koji su sredotočeni na dugotrojnu viziju, na održivu uključenost, ali da bi to isto tako trebalo biti na dobrovoljnoj osnovi. Dakle, ta osnova je važna. Trebalo bi ostaviti zaposlenicima da sami odluče želi se pridružiti takvim programima ili ne. I važno je da se informacije usredotoče na fiskalnu politiku i na odnos sa politikom plaća, a to je nešto što potrebno jasno predstaviti poslodavcima, zaposlenicima i sindikatima. I konačno moramo se pobrinuti da velik trud uložimo u širenje dobrih praksa iz najboljih europskih primjera takvih programa koji već postoje diljem Europe. I jasno je da sjever i jug Europe su suočeni sa različitim situacijama što se tiče sudjelovanja zaposlenika i takvih programa. Nužno je također veću pozornost obratiti poreznim pitanjima E, jedna od važnijih točaka ovdje je e, problem potencijalnog dvostrukog oporezivanja što može uvelike ograničiti slobodu kretanja zaposlenika ili poduzeća koje djeluju na prekograničnoj osnovi u Europi. Istodobno trebamo pronaći jedan europski način za potpomoći nacionalne vlasti u oblikovanju e, poreznih olakšica za takve programe. Porezne olakšice i poticaji često su ključni za uspješno sudjelovanje zaposlenika. Dalje rasprava o planu posjedovanja dionica zaposlenika važna je kako bi se razjasnila veza između investicije u mirovinske sustave i uspostavljanje dogovorene nadnice e, te cijene dionica. Također je to važno e, biti oprezan jer ne smijemo dopustiti poduzećima da e, plaću zamijene ovakvim sustavima dijeljenja dobiti. I još jedan konačni komentar o glavnom cilju što onome što bi nam trebao biti glavni cilj za financijsko sudjelovanje zaposlenika na europskoj razini, a to je da se slažem da dugoročni ciljevi i dobrovoljno načelo su važni i da su to početna dva cilja, no smatram da je isto tako važno sredotočiti se na načelo kvalitete koje bi zajamčilo da svi radnici jesu i mogu biti uključeni u, pod istim uvjetima u takve programe. Dakle, načelo e, nužne predostrožnosti bi zajamčilo da svi uključeni u proces zapravo e, imaju, zadrže određenu dozu predostrožnosti. I u tom smislu ću predložiti nekolicinu amandmana e, i samo još zahvaljujem izvjestitelju, njegovom mišljenju i radujem se daljem radu i suradnji na ovom dosijelu. Zahvaljujem gospodin Debakar u ime Aldea. Hvala i ja se zahvaljujem izvjestitelju na dosad obavljenom poslu. E, po meni ova cijela rasprava e, se veže sa korporativnim upravljanjem, jednim širim kontekstom koji je također važno spomenuti zbog toga što je korporativno upravljanje, upravljanje mnogo više od same e, naknade radnicima. Dakle, pitanje naknade i sudjelovanje zaposlenika u dijeljenju rizika je nešto u čemu se moramo pobrinuti da sve, svi poticaji koji dolaze iz e, uprave i se strane raznika da su usklađeni. Uvodeći ovakve programe mislim da ćemo upravo tako nešto moći i postići. Naravno, to mora biti dobrovoljno, mora biti ponuđeno kao jedan moment za zaposlenike koji žele sudjelovati u tome. To je važno i u svojoj sam vlastite zemlji vidio da često ne želi velik broj zaposlenika to upotrijebiti, jer uz to je vezan određeni rizik. Rizik je naravno u tome da jednom kad financijski započnete sudjelovati u poduzeću, da to može rasti, ali se može i smanjiti. Dakle, informacije koje se pružaju e, zaposlenicima su doista ključne, dakle mora ih se obavijestiti o svim uključenim rizicima. Nisam siguran da bi ovo trebalo biti uključene rating agencije za poduzeća na burzi, to je jasno jer to je jedna je to likvidna imovina, ali za male i srednje poduzetnike to zapravo nije likvidna imovina i u tom trenutku vjerojatno ćemo paziti da takva poduzeća ove poticaje neće htjeti koristiti. A ovo bi se također po meni trebalo upotrebiti, upotrebiti kao dodatna isplata radnicima koja ne može i ne smije u potpunosti zamijeniti normalnu plaću. E, isto tako, porezni sustav koji se za to primjenjuje trebao bi biti različit. Dakle, tu se pojavlja prekogranično pitanje dvostrukog oporezivanja, to je potrebno razmotriti, ali u pojedinim državama članicama ovo bi se moglo i trebalo malo uskladiti. Također ste predložili da bi primjerice svi zaposlenici trebali moći sudjelovati i ulagati u poduzeće, ja se s time slažem, ali to je jednostavno običajna investicija kao i bilo koja druga. Tako da u tom smislu ne vidim razloga zašto bi to trebalo razlikovati e, za trenutne zaposlenike, vanjske investitore, umirovljene zaposlenike. Dakle, novac koji dolazi sa svih tih strana, prema njima bi se trebalo jednostavno odnositi na isti način. Moji će amandman ići u tom smjeru, no sve skupa smatram da naknada naknada i dodatna e, naknada zaposlenicima bi trebala se mnogo češće koristiti u praksi jer usklađuje poticaje strateške ciljeve poduzeća i da od toga pogoduju i zaposlenici i poslodavci. Hvala. Riječ ćemo onda dati izvjestitelju, s obzirom da nemamo izvjestitelja u sjeni zelenih. Dakle, gospodin Bertot, izvolite. Buno hvala. Hvala kolegama na e, svim sugestijama. Naglasili ste naime jedan aspekt koji ja nisam u mom izvješću naglasio, ali to postoji i e, drago mi je zapravo da zaposlenici tu mogu sudjelovati u prvom paragrafu. Govorim da upisivanje tog e, financiranja, da je to nešto što zaposlenik mora dobrovoljno napraviti. A isto tako za kraj govorimo o malim i srednjim poduzećima kad kažem da bilo kakva mjera koja se odnosi na financijsku participaciju u dohodku poduzeća da je to nešto bi se to trebalo napraviti na dugi rok i isključivo na dobrovoljnoj bazi. I ja sam ovdje govorio o tome da eh, pojedinac zaposlenik može u tome sudjelovati s jedne strane, ali isto tako da bi e, mogao postojati jedan kolektivan način sudjelovanja ili putem sindikata ili na neki drugi način kako bi se kroz to polučila jedna kritična masa. Ono što je također zanimljivo je kada se radi o homogenizaciji e, participacije, odnosno ulaganje jednog zaposlenika koji bi sudjelovao u bilo kojem e, drugom e, ulaganju. Učinilo mi se da bi bilo korisno da naglasim da postoji mogućnost da u tome sudjeluju i bivši zaposlenici, gdje ne mislim na umirovljenike nego mislio sam na osobe koje su otpušteni iz tvrtka, tvrtke zbog e, gospodarske krize i da se na taj način aktiviraju e, kroz te fondove E, ulaganja koje bi omogućile da se otvore nova radna mjesta, radna mjesta koja su bila izgubljena, na koje bi se e, prvenstveno zaposlili oni koji su ranije bili e, otpušteni. Evo, to je samo bila jedna pojedinost u okviru nečega što je puno šire. hvala. Mislim da je to bilo dobro mišljenje, da bili smo pozitivne komentare i kritike. Dakle, 30.10. je rok za amandmane, razmatrat ćemo ih 25.11. i glasovati isti dan. I nakon toga se glasa u plenarnoj, već kako se dogovorimo sa odborom za zapošljavanje 13.1. E, dakle, one ustrajni koji su još ovdje, koji su s nama do kraja ostali, samo vas podsjećujem da sutra počinjemo u 10, a ne u 9, i razvina gledišta u europskom semestru uz sudjelovanje nacionalnih parlamenta na programu od 15 do 16.30. I nakon toga više nemamo e, nakon 16.30 niti jednu točku dnevnog reda. Dakle, želim vam ugodnu večer i hvala na prisustvu i pozitivnim i konstruktivnim sudjelovanju. Hvala.